Uh, dear friends, ladies and gentlemen, I am very glad, konferencijski prevođelji vas obavještavaju da je u tijeku radnopravni spor s upravom Europskog parlamenta kojim je jednostrano nametnula nove uvjete rada sporo ulazi u treći tjedan. s brojnim ustupcima s naše strane, uprava nas nije pokušala kontaktirati radi rješavanja spora. Kao rezultat toga obavještavamo vas da ćemo završiti s prevođenjem točno u 18.30. Hvala na pozornosti. prije nego što krenem sa sastankom, um, ja ću dati riječ prevoditeljima. Mi ovisimo u svakom slučaju u velikoj mjeri o suradnji sa prevoditeljima i o njihovoj aktivnosti. U Europskom parlamentu to je ključ našeg rada i bez vas ne bismo mogli djelovati imamo najveći broj jezika e, svijeta koji se ovdje istovremeno prevode. Evropski parlament zapravo ima više jezika nego agencije UN-a. 23 jezika, doduše ne na svim e, sjednicama, e, čak ni uvijek na našem odboru ITRE, ali primjerice na plenarnoj sjednici koriste se svi ti jezici. Naši izvjestitelji s kojima surađujemo i e, kako je, koliko je god e, dobro moguće. A i naši prevoditelji imaju neke riječi koje nam žele uputiti i stoga vas sve molim da stavite slušalice molim vas da postavite na kanal koji najbolje razumijete i sada ću zamoliti prevoditelje da preuzmu riječ kao što je dogovoreno. Imate riječ. Dakle, konferencijski prevoditelji vas obavještavaju da je u tijeku pravni spor s upravom Europskog parlamenta koja im je jednostrano nametnula nove uvjete rada. Spor ulazi u treći tjedan. Usprkos brojnim ustupcima s naše strane, uprava nas nije pokušala kontaktirati radi rješavanja spora. Kao rezultat toga obavješćujemo vas da ćemo na ovom sastanku završiti s radom točno u 18.30. Hvala na pozornosti. E, okej. E, dzisiaj o godzinie 18.30, czyli z tego wynika, e, że tak jak prosimy często... To znači danas prevoditelji su tu do 18.30. Mi nekad zamolimo naše prevoditelje da ostanu koju minutu dulje. Danas to neće biti moguće. A i ja osobno sam imao neka iskustva s tim na trijalozima naš odbor vodi brojne trijaloge, tamo je situacija slična. Naši prevoditelji ostaju s nama točno onoliko koliko je planirana sjednica. Na trijalozima je od velikog značaja e, upravo prevođenje trijalozi koje smo imali u Strasburu. Tamo smo imali sjednicu koja je trala čak i pet sati dulje nego što je bilo planirano. Evo tako je to kad neke stvari želimo dovršiti moramo nekad raditi dulje. Tako da nekad moramo raditi vrlo učinkovito kako bismo na vrijeme završili. Evo, sada ćemo početi s našim sastankom. Prvo donošenja dnevnog reda. Ako nema drugih komentara, možemo usvojiti dnevni red. Nema komentara. Moje najave, nemam nikakve posebne najave kao predsjedavajući. Točka 3. Odobrenje zapisnika sa sastanka 23. i 4. travnja 2018. Ako nema prigovora do kraja ovog sastanka smatrat će se da je zapisnik odobren. I sada prelazimo na točku broj 1 što se tiče sadržaja našeg sastanka, ali je zapravo to točka 4 u našem rasporedu, a to je korištenje infrastrukture za alternativna govora u Europskoj uniji. Vrijeme za djelovanje. Gospodin Krasnodebski je naš izvjestitelj. On radi na mišljenju za odbor e, za prijevoz, za transport, koji je odbor koji je odgovoran za ovu važnu temu. I danas, odnosno danas podne, gospodin Česak također iz ECR-a zamijenit će gospodina Krasnodebskog koji je naš izvjestitelj. Izvolite, imate riječ u ime profesora Krasnodepskog. Gospodine predsjedniče, srčno vam hvala. Gospodin Krasnodepski danas, nažalost, nije mogao sudjelovati na ovom sastanku jer e, je njegov avion imao nekih komplikacija i molio me, nije uspio stići na vrijeme, molio me da u njegovo ime uzmem e, ovdje riječ. Poštovani kolege, čast mi je što danas mogu predstaviti ovo mišljenje o razvoju infrastrukture za alternativna goriva u Europskoj uniji. Europska unija provela je e, akcijski plan i okvirni planovi država, ocijenila je okvirne planove država članica i sada je krajnje vrijeme da i Europski parlament pošalje vrlo jasan signal svima uključenima na području infrastrukture, e, infrastrukture za alternativna goriva. Mi ne smijemo bagatelizirati druga tržišta kao što je primjerice Kina gdje se mreže razvijaju mnogo brže nego što bi se moglo očekivati. Naše tržište potrebno je snažnije razvijati jer u protivnom ćemo izgubiti na tempu i nećemo više biti u stanju e, držati korak sa globalnim subjektima globalnim igračima, globalnim subjektima. I stoga ću se koncentrirati na četiri stupa ove problematike. Jako nam je stalo da naš glas, glas odbora TRAN se čuje Nadam se da će kolegice i kolege moći slijediti moju logiku te da se možemo koncentrirati na glavne stvari. Danas ću osobito ukazati na dva važna područja. Kao prvo, trebamo osigurati da veća potreba za energijom ne ugrožava sigurnost opskrbe na regionalnoj i lokalnoj razini. Važno je da uložemo u elektromobilnost, ali povezano s tim, e, sa investicijama u inteligentne mreže i punionice. Naime, ako to nećemo imati na umu, doći će do e, većih cijena energije u trenucima najveće potrošnje. Osim toga trebamo osigurati da se u okviru višegodišnjeg financijskog okvira što više koriste fondovi. Moramo maksimalno koristiti sinergije kako bismo oslobodili potencijale alternativnih izvora. Ovdje se radi o CEF-u. E, Europskom investicijskom fondu, odboru, e, o programu Obzor i o strukturnim fondovima. Sve to igra vrlo važnu ulogu u razvoju infrastrukture. Mi moramo racionalno koordinirati te instrumente i prije svega izbjeći takozvanu dolinu smrti između e, istraživanja i razvoja. Poštovani izvjestitelji u sjeni. Zahvaljujem što ste primili na znanje moje mišljenje. Očekujem vaše komentare i amandmane i uskoro ću izaći sa novim prijedlogom koji će uključivati kompromisne prijedloge. Svima želim nama dobru suradnju. Hvala. Hvala vam. Hvala što ste pročitali. E, ovo priopćenje našeg e, kolege profesora Krasnodepskog koji je izvjestitelj u ovom e, mišljenju, u ovom dosjeu. A sada riječ dajem predstavnici Pučena. Gospođa Virkunen nije ovdje, međutim ona je poslala svoje komentare koje ću ja sada pročitati. Gospođa Hena Virkunen, koja je izvjestiteljica u Sijeni u ime Pučana, želim zahvaliti gospodine Krasnodevski na vašem nacrtu. Uvelike se slažem s vašim mišljenjem da je ovo da je ključno osnažiti našu industriju e, akumulatora ojačati proizvodnju akumulatora u Europi i osigurati puni lanac vrijednosti. Trebamo osnažiti vašu konkurentnost. Automobilska industrija ključna je za Europu. Europska unija i države članice žele promicati korištenje alternativnih goriva u transportu, smanjiti oslanjanje na e, dizel i te loše e, učinke transporta na okoliš. Dekarbonizacija također E, podržava energetsku sigurnost Europe. Europska unija treba postaviti ciljeve koje će e, ova industrija postići, ali pristup uvijek treba biti tehnološki neutralan. Sve e, svi načini su potrebni kako bi se smanjile emisije, jer to je brzi i učinkovit način za smanjenje emisija održiva biogoriva važan su odgovor na smanjenje emisija te e, a obnova e, automobilske flote zahtjeva određeno vrijeme. Tehnološki razvoj doveo je do razvoja dobrih, uspješnih alternativnih E, rješenja za sve oblike transporta. Međutim, tržište nažalost sporo preuzima ta nova rješenja. Potrebne su, potrebno je djelovati u smislu politika. Rješenja moraju biti temeljena na, na tržištu distribucijske e, mreže i e, točke punjenja pristupne, dostupne javnosti potrebne su potrebne su građanima, ni mora ih se graditi na tržišnim, po tržišnim uvjetima. Potrebno je osigurati e, financiranje alternativne infrastrukture, infrastrukture za alternativna goriva, a i to treba činiti kroz postojeće financijske instrumente kao što su EFSI, CEF, Obzor, e, program Obzor, dakle. Evo, to je e, to su napomene gospođe Hene Virkunen, koja je izvjestiteljica u Sjeni u ime Pučana. Gospođa Werner u ime SND-a. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. E, I ovo je izvrsno e, nacrt izvješća. Mislim da izgradnja infrastrukture za alternativna goriva je važan uvjet za dekarbonizaciju prometa i stoga je odlučujuće naše i mišljenje u okviru ITRA. Mi moramo osigurati veću ambiciju trebamo proširiti korištenje automobila koje će biti energetski neutralni. Nacionalni okvirni planovi nisu dovoljni kako bismo ostvarili naše ciljeve za 2020. i 2025. A neke države članice, čak velik broj njih, pokazuje jako male ambicije za provedbu tih programa. Po našem mišljenju e, to e, je potrebno jasno naglasiti. Ako akcijski planovi nisu dovoljni, e, komisija će morati se zakonodavno aktivirati komisija mora uvesti obvezujuće minimalne ciljeve koje će države članice morati ostvariti. Komisija govori o investicijskoj potrebi od 12 do 22 milijarde do 2020. odnosno 2025. Kako bismo osigurali te investicije iz prirodnog sektora, moramo ne samo držati palčeve, već osigurati adekvatni okvir. Mi socijaldemokrati predlažemo takozvani Clean Mobility Fund e, koji će e, uključivati države članice, ali i privatni sektor te osigurati, odnosno podržati investicije u ova prioritetna područja. S tim fondom e, se rizik investicija može donekle ograničiti i riješiti određeni probleme pred kojima se nalazimo. Naime, proizvođači automobila traže, čekaju infrastrukturu, a obrnuto infrastruktura čeka proizvođače automobila. To moramo riješiti. Mi moramo općinama i komunalnim poduzećima omogućiti da se aktiviraju proizvodnje energije i da ponude e, infrastrukturu za punjenje na svojim područjima. E, sigurna sam da ako se oslonimo samo na privatne ponuzače, onda se neće sigurno e, investitori neće htjeti ulagati na ruralnim područjima, već samo na gusto naseljenim područjima. Stoga bi ja bila za to da komunalna poduzeća dobe mogućnost korištenja ovih sredstava. Hvala. Hvala vam lijepa gospođo na vašim eh, eh, komentarima. Eh, kolega Petersen ima riječ. Hvala predsjedatelju. Sada kako bismo ispunili pariške ciljeve, moramo smanjiti emisije CO2 stakleničke plinove Promet je jedini e, sektor u kojem su se e, te emisije povećale u posljednjih nekoliko godina, pa to pokazuje potrebu djelovanja. E, izvještaj i, i statistike kažu da 90% našeg prometnog sektora ovisi o nafti. Prema tome pred nama je veliki izazov ako želimo ispuniti ciljeve iz Pariza i e, smanjiti e, emisije stakleničkih plinova u prometnom sektoru. To moramo učiniti e, sa raznim inicijativima poboljšati učinkovitost vozila, poboljšati javni prijevoz, stimulirati ljude da voze bicikl na posao e, i da se e, integriraju obnovivi izvor, e, energenti u naša vozila. Što zapravo trebamo jeste više električne energije i elektrificirati naše društvo, uključujući i prijevoz, promet moramo imati robustnu električnu mrežu i koristiti e, već postojeće kapacitete pa ih i poboljšati. Moramo e, povećati broj električnih vozila. E, moramo imati slobodni protok elektriciteta unutar zemlje i u cijeloj Europi. Ne smijemo e, stvarati umjetne granice unutar Europske unije, ako želimo jedinstveno tržište, ako želimo integrirati električna vozila u naš e, prometni sektor. Trebamo stabilnost mreža, kako i imati više e, konkurencije pružatelja ili proizvođača energenata, to jest električne energije radujemo se već e, dalje suradnji na ovom izvještaju. Hvala lijepa kolega, hvala lijepa na vašim primjedbama. Gospodin Marčelezi za zelene, izvolite. Hvala lijepa predsjedniče. Srdačno zahvaljenjem na doprinosu izvjestitelja gospodina Krasnodepskog Važ, najvažnije točke su jasne. Već je rečeno da je promet onaj element koji najviše doprinosi emisijama stakleničkih plinova. Mm, I to više ne smijemo povećavati. Takova je situacija. E, prema tome je e, promet u središtu borbe protiv klimatskih promjena. Moramo taj sektor e, hitno poboljšati Eh, ako želimo ispuniti ciljeve na koje smo se obvezali. Trebamo eh, tražiti alternative, to je od posebne važnosti. O tome smo govorili već u trialogu. Govorili smo o 14% eh, do 2013. alternativnih goriva, ali da bi to bilo održivo moramo imati izvore koji su za to potrebni kako da ta, to bude zaista i ekonomski održivo. Kad govorimo o alternativama, e, onda to ne mogu biti e, alternative koje se baziraju na fosilnim gorivima. To moraju biti obnovive, obnovivi izvori energije. Bio goriva, to ne može biti e, dio našeg e, rješenja, bar kako na to gleda naš klub. Električna energija je tu igra ogromnu ulogu, govorimo o euromobilnosti, o vozilima, o automobilima. Moramo smanjiti i broj automobila kao i potražnju za automobilima. Moramo se pobrinuti da se obnoviva energija e, koristi i za e, autobuse, za urbani promet, ali i za cjelokupni e, promet. Trebamo održive baterije koji se mogu ponovno puniti i tako dalje. Već se veselim daljnjoj suradnju sa gospodinom Krasnodepskim. Hvala lijepa. Gospodin Kohliček u ime Guja. Vi govorite, zamjenjujete gospodina eh, Diluagu. Izvolite, imate riječ. I ja bih htio reći nekoliko riječi o ovome moramo razlikovati četiri tipa prometa jer nije kod svake vrste prije, prometa moguće zamijeniti goriva. Drugo, e, koji su stvarni ciljevi na osnovi e, stanja tehnologije kojom sada raspolažemo? kad se u komisiji govori o 12 e, do 25 milijardi eura, onda je to samo gruba e, jedna prognoza ili pretpostavka. E, radi se samo o cestovnom promotu. A šta je s brodskim prometom i drugim vrstama prometa? ne govori se djelomično više o ugljenu kao gorivu. E, imamo tu sasvim drugačije opcije. U drugim područjima, recimo pomorskom prometu, možemo možda koristiti e, energiju vjetra. Kod alternativnih goriva e, možemo ići i dalje u zračnom prometu. U zračnom prometu imamo sada jasne alternative, ali samo za jako male avione. U željezničkom prometu je jasna elektrifikacija. Tu ne možemo bez električne energije, ali e, gotovo polovica željezničkih pruga nije sposobna za to pa tu bismo onda morali preći na zemni plin, na primjer. a imamo i kao moguće gorivo vodik. I to bi se moglo možda koristiti kod željeznica. Još e, e, nešto o cestovnom prometu. Mm, mm, Najbolji način smanjenja e, emisija e, je da e, koristimo goriva koja imaju, koji ispuštaju malo CO2. Metan je zato podoban, propan i butan se također nudi, a to snižava emisije CO2. Elektromobilnost je još jedna opcija ali ona treba zaista široku i dobru infrastrukturu kao i mnogo punionica. Bez infrastrukture jednostavno ne ide. Što se događa ako imamo previše energije, ako imamo previše vjetra ili a kad se proizvodi previše e, energije vjetra kad dolazi do prezasićenja. E, tu suvišnu energiju možemo upojiti u mrežu ili e, se to gorivo može koristiti u, kod vozila. E, ovaj izvještaj je vrlo dobar. Cijenim primjedbe kolega i kolegica, naročito primjedba da na poljima trebamo saditi hranu, a ne goriva, usjeve iz kojih ćemo dobivati goriva. E, bio, bio eh, tvari druge, treće generacije, to je već nešto drugo i to možemo još uvijek podržavati. Evo, toliko sam eh, želio reći u ime našeg kluba. Hvala lijepa. Sada za komisiju e, govori gospodin e, Aleksandar Njun iz e, DG MUV, opće uprave, glavne uprave MUV. Pozdravljam ovaj izvještaj, daje nam vrlo zanimljive perspektive gleda na tu stvar iz sasvim drugačije perspektive nego što su to radili dosadašnji izvještaji. Slažemo se također, slažemo se s vama da postoji potreba za ubrzavanje e, kod industrije, naročito ako želimo ispuniti e, ambiciju predsjednika Junckera kako bi naša industrija ostala ili postala broj jedan u dekarbonizaciji. Tu tranziciju treba ubrzati. E, također pozdravljamo e, fondove za mobilnost u sljedećem BFO-u. E, povećani napori su potrebni da osiguramo da mreže postanu pametnije, učinkovitije, da su mjerači pametni, a također trebamo brzi sporazum o paketu za čistu energiju. E, tu trebamo mnoge legislativne, zakonodavne inicijative, pametne e, mreže i pametni brojači trebamo otvoreni pristup, općenito govoreći mrežama punionica. Moramo poticati elektromobilnost u Europi. Zajedno sa vezom koju ste ustanovili sa digitalizacijom, zaštitom podataka i e, standardizaciji e, zapisnika o digitalnim podacima. Mi smo svjesni tih izazova, već radimo za državama članicama u kontekstu e, foruma za održivi e, promet kao i za tijelima za standardizaciju kako bismo e, se suočili s ovim izazovima. Imamo i evaluaciju direktive za obnovljivu energiju gledamo to e, s tim e, izazovima na umu. Hvala lijepa. Hvala na prezentacijama i, stanoviti, i na stanovištu e, Europske komisije. A sada pitanje za gospodina Česaka. Hoće li nešto reći u ime izvjestitelja? Izvolite. Ja se zahvaljujem na svim primjedbama koje smo ovdje čuli. U ime e, klubova. Naš savjetnik i ja sam smo obojca e, zapisali sve ove primjedbe i e, dobit će ih gospodin Krasnodepski. Imamo i neke korekcije koje moramo napraviti. Amandmani se primaju do 19. lipnja do 18 sati. Glasanje u odboru će onda biti 10. srpnja ove godine. A glasanje u nadležnom odboru u Tranu 24. rujna, a na plenarki u studenom. Evo još jedan puta, amandmani do 19. lipnja. Hvala lijepa. Idemo na sljedeću točku dnevnog reda, broj 5. Europski fond za regionalni eh, fond, eh, eh, Europski socijalni fond, Europski kohezijski fond, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Europski fond za pomorstvo i, ribarstvo. Potreba reformi, strukturnih reformi u državama članicama. Naš izvjestitelj je gospođa Sofija Sakorafa iz GUEA. To je nacrt e, izvješća o reformi e, fondova kako bi se e, poticale strukturne reforme u državama članicama. E, komisija je predložila novi instrument za implementaciju strukturnih reformi u usvojeni u okviru europskog semestra. Mm. To je glavni cilj i glavni cilj ove e, uredbe. E, prijedlog je predstavljan od strane komisije kako bi se e, testirale glavne karakteristike te reforme u pilot fazi za razdoblje od 2018. do 2020. Oni koji su zainteresirani, nadležan odbor regiji će sutra održati saslušanje o toj temi sutra u utorak u e, odboru regiji imat ćemo jedno saslušanje. Oni koji su zainteresirani mogu otići na to saslušanje. Naravno, bilo bi lijepo da ode što veći broj naših članova da sasluša ovu raspravu. E, a sada im dajem riječ gospođi Sakorafa. Evo, Izvolite, izvjestiteljice, imate riječ. Hvala, gospodine predsjedavajući i kolege. Kao što vjerojatno znate, u naporu da se pobije kritika da kohezijski e, fondovi i njihova potrošnja su neadekvatni, uvedena je 2014. godine do 2020. godine, dakle razdoblje okvirni program sa detaljima ulaganja i načinima kako treba napredovati prema našim ciljevima i kako ih ispuniti. U 2019. dovešće se revizija, a programi koji će ispuniti svoje ciljeve imat će pristup zapravo pričuvama koje će biti 6% onih eh, alociranim eh, e, europskom socijalnom fondu, onom za regionalni razvoj. A oni koji neće postići svoje ciljeve će biti zapravo sankcionirani. Izvjestitelj je neugodno iznenađen e, izvješćem gdje se traži zapravo od e, država članica da djelomično ili u potpunosti predaju e, provedbu komisiji te da ona bude direktno vezana uz europski semestar. Smatram da kohezijska politika i semestar nemaju iste ciljeve. Ex ante i makroekonomsko uvjetovanost su zapravo strašno velik rizik e, postizanju uravnoteženog rasta. Sam Europski parlament je već naglasio više nego jednom da je interakcija sa europskim semestrom takva da ne bi trebala e, kočiti postizanje ciljeva e, kohezijskih fondova. Prema tome, 21 milijarda za ispunjavanje ciljeva koji su usko povezani sa europskim e, procesom zapravo vođenja gospodarstva je očita devijacija Eh, od kohezijske politike, to je njene osnovne svrhe, a to je smanjiti razlike na, eh, u razinama razvoja između različitih regija. Prema tome, kako bi se preusmjerili eh, takvi fondovi, oni će poremetiti zapravo ravnotežu i učinke politike. Ključna načela kohezijske politike, solidarnost, pravedna i poštena distribucija bogatstva, i e, logika nagrađivanja, e, e, nagrađivanja dobrih rezultata biti će naprosto potkopana. Smatram da je prijedlog pre kasno došao, da je nejasan i da će promjene imati retroaktivan učinak. Jednako tako, kada je riječ o nacionalnim tranšama iz budžeta, mogu zapravo loše utjecati na već definiranu potrošnju za pojedine projekte. Kolegice i kolege, želim naglasiti da strukturne reforme te usredotočavanje na semestar i zajedničko razdoblje programiranja, znači da nama to ne treba. Relokacija kohezijskih fondova u svrhu e, programa potpore strukturnih fondova već se odvija i sada komisija zapravo traži povećanje e, programa podrške strukturnim reformama. Što više, to bi se moglo loše odraziti na razdoblju 2021. do 2027. Komisija predlaže novi program potpore e, sa 21 milijardom eura proračuna. No, ona će biti potpuno odvojena od Europskog strukturnog i e, investicijskog fonda. Istovremeno traži smanjenje 7% e, kohezijskog portfelja. I na kraju želim reći da je moj stav sljedeći. Kada je riječ o načinu korištenja fondova i kada je riječ e, o, zapravo zajedničkom upravljanju, ako država članica odluči djelomično ili u cijelosti koristiti e, pričuve za strukturne reforme, to će biti izravan pomak prema izravnom upravljanju. A to znači da će države članice izgubiti nadzor nad fondovima, to jest sredstvima i svaka promjena će se svaku promjenu e, će zapravo svakom promjenom će komisija e, upravljati. Odbor regiji te e, koji je nadležan, te Ekon i e, odbor za e, proračun će odbiti prijedlog komisije. Hvala vam. Hvala vam na vašim komentarima kao izvjestiteljice. Sada je vrijeme za izvjestitelja iz EPP-a, e Kristijan Silviju Bušoj. Međutim, kolega nije danas ovdje s nama i zamolio me da pročitam njegove komentare svima vama. Dakle, Kristijan Bušoj. U iznimno izazovnom razdoblju za budućnost kohezijske politike tijekom početka samih e, rasprave o razdoblju e, VFO-a nakon 2020. te reformi, to je programa podrški reformi, treba biti oprezan. Nacionalne e, reforme na tržištu kapitala i na tržištu rada, e, zatim u području e, poreza i ljudskog kapitala iznimno su važne. Program pružanja podrške tim reformama ima ključnu ulogu u budućoj provedbi nacionalnih reformi. I ja pozdravljam pretpostavke navedene u e, VFO-u, to je razdoblju za iza 2020 da ovaj alat ima vlastiti e, budžet odvojen od europskih strukturalnih i investicijskog fonda. S druge strane, programi e, europske kohezione politike su do danas dali e, iznimno veliku vrijednost, dodanu vrijednost, te u svjetlu novih parlamentarnih izbora treba reći da prijedlog preusmjeravanja značajne količine sredstava će imati negativan učinak ne samo na politiku, to je njen učinak, nego i na druge elemente. Te na kraju može još više ojačati osjećaj e, euroskeptika kada je riječ o kohezijskim politikama. Kao posljedica toga te nakon konzultacijama s odborom regiji ja podržavam gospođu Sakorafas da se i njen poziv da se odbije prijedlog komisije. To je dakle bio kolega Krišćan Bušoj u ime EPP-a. Sljedeći govornik u ime SND-a, gospodin Gajer. Hvala gospodine predsjedatelju meni je e, jako stalo e, i drago mi je što e, oko ovog pitanja postoje veliko slaganje u ovom odboru, a preporuke moga kluba su malo šire, znači osim što se pridružujem prijedlozima izvjestiteljice, Dakle, mi podržavamo da postoje vlastite sredstva za ovu svrhu, no e, ako poticajna sredstva Europske unije i prijedlozi iz europskog semestra e, se podržavaju na primjereni način, nitko e, neće imati ništa protiv toga. Međutim, ovakav prijedlog komisije E, koji govori e, o, tome da se sami, da sami provedemo, e, da se sami provedu ove mjere, mislim da se time traži previše. Ja sam član i odbora za proračun. Mi smo u zadnjoj raspravi o VFO-u već jedva prihvatili ovo što se sada događa, a događa se rezanje. i novac iz e, pričuve čak i onim državama koje su se trudile postići svoje ciljeve nisu uspjele u tome. Dakle, e, prijedlog komisije kao da to i podriva na neki način. Tako da u okviru sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira trebamo razgovarati o o ovakvom načinu postupanja, a stajalište mog kluba na ovu temu jest da e, regionalna sredstva ne smijemo rezati na ovaj način. Ono što još nije dovoljno naglašeno jest da komisija ima vrlo malo e, vremena E, upotrijebiti ovaj instrument i to mora učiniti ili temeljem ove ocjene koja je već provedena gdje države članice više nemaju mogućnost reagirati ili temeljem ocjene krajem 2019. koja je još pred nama. Znači time e, to je još uvijek 12 mjeseci prije novog VFO-a i nije mi jasno kako će komisija u tom vremenu uspješno do kraja dovesti ovakav projekt. Meni se čini da je ovo značajna e, promjena političkih e, okvirnih podataka. E, tehnika je rješavanja toga sloj po sloj ja u svakom slučaju e, podržavam izvjestiteljicu u tome da se odbaci ovaj predlog komisije. Hvala. Hvala vam, kolega. Hvala kolega. U ime Alda. Evo, stiže na vrijeme. Hvala vam što ste tako e, točni. Evo, imate riječ. Ispričavam se na kašnjenju, ali trenutno ima puno posla u parlamentu. Hvala predsjedavatelju, hvala gospođi Sakorafa. Ja želim naglasiti da se slažem s načelima e, prijedloga komisije. U Aldeu se mi u načelu slažemo s idejom da strukturalne fondovi treba koristiti na fleksibilni način. Dakle, u načelu pozdravljam prijedlog komisije, no tu je ali. Naime, imam pitanja vezana uz vrijeme, e, alokaciju e, pričuve i uvjete. Ono što želimo pitati komisiju e, te pojasniti prijedlog sa amandmanima sljedeće. Kakav trošak se može povezati sa pričuvom, a vezano uz ovaj element, kako ćete osigurati da države članice zarade dodatna novac? S ova dva pitanja zapravo želim pitati, to je reći da se treba usredotočiti na način na koji će države članice odgovoriti na zahtjev da provedu određene promjene. Kad je riječ o tajmingu prijedloga, pitam se zapravo kako treba provesti, kako ćete provesti ovaj prijedlog i kako ga povezati sa nadolazećim prijedlogom VFO-a. E, veselim se daljnjim razgovorima na ovu temu. Hvala vam. Hvala vam. E, dakle, od drugih e, klubova smo imali dodatne prijedloge, ali sada je vrijeme za odgovor Europske komisije. Gospodin Miguel iz glavnog tajništva. Vi imate riječ. Gospodin Lavijades. Hvala vam i hvala što ste nas pozvali. Pretpostavka prijedloga je da su e, strukturne reforme Možete li me čuti? Dakle, pretpostavka našeg prijedloga je da su strukturne reforme preduvjet za rast. Naime, ne možemo ulagati u određene sektore, niti osigurati učinkovitost e, javnih ulaganja, ako javna administracija e, nije zapravo najučinkovitija ili barem onoliko koliko može biti. E, zastupnici Europskog parlamenta razumiju da je riječ o pilot fazi koja je predložena u okviru ovog EF-ova te prijedlog je sljedeći, sam prijedlog se odnosi na sljedeći e, VFO. Dakle, jasna je tu razlika između te dvije faze. Prvo ću reći nešto o pilot fazi. Tu se novac ne oduzima. To je vrlo važno naglasiti. S amandmanima dijelovima uredbe je proširati proširiti mogućnosti e, e, pričuve e, dakle te pričuve se koriste za kao podrška strukturnim reformama, a ne pojedinim projektima. Dakle, ne odlučuje komisija o tome ne odlučuje za što će se koristiti, nego države članice zapravo imaju mogućnost e, tu pričuvu za rezultate e, koristiti za određene reforme. Dakle, to je u ovoj pilot fazi. Također je važno naglasiti da nema e, opozicije između europskih strukturalnih fondova i e, europskog semestra. Dakle, oni ne trebaju biti suprotstavljeni, nego treba postojati e, zapravo jedna e, koherentnost u podržavanju jednog i drugog. Same reforme ne predlaže komisija. Reforme predlažu same države članice one naravno trebaju biti kvalitetne reforme koje trebaju odgovarati zapravo na e, prepoznate izazove, mora postati dijalog e, s komisijom kako bi se utvrdili e, ciljevi upravo tih reformi. Kada je riječ o tajmingu, naravno da kako bi se kako bi bilo potrebno u pilot fazi brzo reagirati Dakle, mi ćemo znati e, na koji način će države članice moći koristiti pričuve od, e, za rezultate i hoće li ih e, moći koristiti u ovom programskom razdoblju, te će morati zapravo unutar ove godine moći predložiti reforme. Dakle, to je sve se odnosi na pilot fazu. Kada je riječ o sljedećem VFO-u, komisija je predložila, dala prijedlog uredbe o programu potpore strukturnim reformama koji se sastoji od tri dijela. Dakle, jedan je sama provedba e, reforme, zatim jačanje tehničke pomoći, te novi instrument e, pružanje podrške konvergenciji onim država članica koje bi se željele priključiti, to je uvesti euro. Ovaj prijedlog u sljedećem e, VFO-u ima dva elementa. S jedne strane 11 milijardi za države članice koje koriste kohezijski ključ, taj novac je e, dostupan državama članicama za prijedlog reformi u skladu s europskim semestrom. Ako države članice ne iskoriste te e, ta sredstva koja su na raspolaganju, onda oni idu u zajedničku zapravo na zajedničko e, mjesto gdje se odakle se može kvalitetno koristiti. Dakle, zaključno reći ću da je vrlo važno prenijeti sljedeću poruku. Sredstva se ne e, divertiraju, nego komisija želi e, osigurati da preduvjet za dobro trošenje europskih socijalnih fondova postoje. I na kraju, sredstva koja će se davati državama članicama su u okviru e, proračunske podrške dakle mogu se koristiti u operativnim e, programima u okviru europskih strukturalnih fondova. Gospođa Sakorafa, kao izvjestiteljica, e, vaše konačne primjedbe. Zahvaljujem gospodine e, predsjedatelju. Prvo ću zahvaliti kolegama na svim napomenama. Prijedlog komisije e, je, e, ide protiv e, nedavnih izjava komisije na plenarnoj sjednici 15. ožujka ove godine. Povjerenik Han koji je govorio o toj pričuvi Rekao je da će e, promjene biti vrlo male, te da će stvoriti veće komplikacije e, i da, nam, da ne planiramo veće promjene na ovom području. Te promjene je umanjio sam e, povjerenik na plenarnoj Stoga mi nije jasno e, zašto e, imamo ovaj novi prijedlog. E, bojim se da će to dovesti do nepravičnog pristupa, do dvostrukih standarda u odnosu na ovu pričuvu za uspješnost. E, drago mi je da se e, su izvjestitelji slažu sa mnom u tome i pozivam komisiju da povuče ovaj prijedlog i da se vrati na prethodni sustav. Hvala. Hvala. Rok za amandmane je 19. E, lipnja, e, glasovanje e, u ITR-u je 10. srpnja i glasovanje na plenarnoj treba još potvrditi. Prelazimo na šestu točku našeg dnevnog reda i želimo dobrodošlicu gospodinu Carlosu Moedasu koji je europski povjerenik za istraživanja znanosti i inovacije. Ovo je dio strukturnog dijaloga uključujući novo doneseni zakonodavne programe e, odnosno zakonodavne programe u odnosu na novo doneseni VFO. Željeli bismo raspraviti o ovome i zamoliti gospodina povjerenika da predstavi prijedlog komisije o okvirnom programu Obzor Europa i naravno konkretni programe u okviru obzora Europe i Euroatom e, istraživački i edukativni projekti između 2021. i 2025. Kao što znate, prije dva ili tri mjeseca imali smo nekih preliminarnih rasprava, dosta rasprava u okviru odbora ITRE i neke neformalne sastanke sa povjerenikom Mojlešom u Strasburu, koje su nam bile velike koristi, ali sada je prijedlog spreman. Stoga bismo e, želi imati ovu zadnju finalnu raspravu prije našeg nacrta izvješća i e, svih onih političkih, e, političkog rada i rasprava o sadržaju programa Obzor Europa. Izvolite, gospodine povjereniče. Poštovani predsjedniče, gospodine Buzek, poštovani članovi, veliko je zadovoljstvo biti s vama ovdje na odboru ITRE. Bilo je malo teže pripremiti se za ovaj sastanak jer toliko često sam bio ovdje s vama pa da sam gotovo sve rekao o ovom programu Obzor Europa prije nego što je uopće donesen E, mislim da sam sve točke već spomenuo, pa ne bih htio previše ponavljati. E, no, evo, drago mi je što sam ovdje kako bih vam predstavio sve i, i službene okomotrišta. E, sve ovo gledamo naravno iz perspektive proračuna. Ne moram vas podsjećati koliko je to bilo teško e, manje zemalja koje pridonose ovome, a više prioriteta, manje zemalja koje pridonose proračunu u EU, a više zemalja koje traže ispunjenje svih tradicionalnih politika. Mislim da smo dobro uspjeli, trebali bismo biti zadovoljni jer uspjeli uspjeli smo doći do simboličke brojke e, od 100 milijardi eura u paketu. E, ovaj program Obzor je jedan od rijetkih e, programa koje je komisija odredila kao prioritet u smislu jasnog povećanja proračuna. Na brojke možemo gledati na različite načine, ako usvojimo euroatom ili ga ne usvojimo, ako ćemo imati financijske instrumente ili ne, ali povećanje je doista veliko. Ako pogledamo e, program Obzor 2020, 77 milijardi i sada izuzemo Ujedinjenu kraljevinu, e, imamo sada 67 e, bez Ujedinjene kraljevine, a sa 67 na 100 je doista veliko povećanje. Naravno, e, možete me pitati je li to dovoljno i jesam li zadovoljan. Pa, reći ću ne, nije dovoljno. Želi bismo za istraživanja i znanost još više novca no, ako me pitate jesam li zadovoljan s tom brojkom, da, zadovoljan sam i vrlo sam ponosan na tu brojku jer znam e, koje je bilo polazište. Ja uvelike podržavam vaša nastojanja oko povećanja proračuna. Znate svi vi u ovom domu na čijoj ću strani ja biti kada krenu pregovori kasnije u semestru. Još nešto o proračunu i kako e, uključiti distribuciju proračuna u ove stupove. Znam da bi neki od vas više voljeli da je novac u prvom stupu, neki su za drugi e, stup, neki za treći, a e, vjerojatno ste svi u pravu. Definitivno bismo trebali imati više, no izbora imamo, a taj izbor je doista uravnotežen. Vraćamo se na e, kolege povjerenika, to je e, ono što imamo e, ovdje sada. Ponosan sam na te odabire. Ako e, pogledamo prvi stup, e, znači 5,8 milijardi koji će osigurati kontinuitet obzora 2020 Imamo nevjerojatnu podršku Europskom istraživačkom vijeću. E, mislim sa 13 i nešto milijardi je to poraslo na gotovo 17 milijardi za Europsko istraživačko vijeće, što je nešto na što smo vrlo ponosni E, također smo ponosni i e, na e, ulaganja u istraživačku infrastrukturu. Zatim imamo stup konkurentnosti u industriji 52,7 milijardi i e, tu ćemo imati jedan izravniji pristup od gora prema dolje koji će biti uspostavljen u dva klastera i kroz različite aktivnosti. Definirali smo šest klastera. Prvi je zdravlje, zatim inkluzivno i sigurno društvo, digitalna industrija, e, klima i mobilnost i peta e, su hrana i prirodni resursi ta ideja je bila da potaknemo e, međudisciplinarnu, među, prekograničnu e, i međusektorsku suradnju. Kada god sam dolazio ovamo, naglašavao sam to da nove stvari možemo ostvariti samo ako imamo e, tu takozvanu među suradnju, znači međusektorsku, međudržavnu i tako dalje. E, u tom smislu jasno ću to naglasiti i danas. Neki od vas e, su pitali kako ja gledam na misiju ovoga. Mislim da u ovom proračunu drugog stupa misije dolaze odasud. Misije nisu samo u okviru drugog stupa. Svako njima može pridonjeti. No, za te misije u okviru tog stupa vidim oko 5 do 10 milijardi eura. Što trebamo sljedeće učiniti? Mislim da se moramo usuglasiti oko kriterija. Kriteriji e, su dobro sastavljeni, uključeni u prijedlog, prijedlog. Ako se ne usuglasimo oko kriterija, ne možemo definirati ni misije. Nakon e, toga moramo razgovarati o područjima misija. U kojim područjima želimo te misije? Je li to zdravstvo, energija, ja čista energija, e, karcinomi? Znači, koje su to konkretna područja djelovanja? I u tom smislu vrlo mi je drago što mogu doći ovamo i s vama razgovarati o tim područjima. No, kao kao što sam rekao prvo, treba usuglasiti kriterije. Već sam do sad vodio izvrsne rasprave s nekima od vas, čak većinom vas, o tim područjima. Govorili smo o istraživanjima karcinoma koji su ključni za Europu. Razgovarali smo e, o misiji na temu karcinoma. E, mnogi od vas su radili na tome i to je nešto što bismo, što bismo željeli e, u svakom slučaju od rujna nadalje možemo definirati te, e, ta potencijalna područja. I zatim imamo treći stup o otvorenim inovacijama koji ćemo po prvi puta uspostaviti znači, tu, tu ideju Europskog inovacijskog vijeća. Ideja da ćemo e, raditi e, na području inovacija i eit e, mnogi od vas e, su me pitali, ali koja je uloga EIT-a? Mislim da je uloga EIT-a e jasna, to je naime nešto što nam omogućuje edukaciju i stvaranje ekosustava. No, financiranje nije, ne ide prema EIT-u, već EIC-u što je izuzetno važno za ekosustave. Oni od vas koji su mi pisali u odnosu na EIT, mislim da predlažemo za EIT važan e, proračun od 3 milijarde. EIT ima E, tu ulogu pruženja podrške svim drugim stupovima. To je vrlo jasno u ovom mom dopisu. E, znači, o Europskom inovacijskom vijeću smo dosta govorili. Taj prijedlog je ambiciozan i uključuje nove elemente. E, spomenut ću još nešto. Govorio sam dosta o EIC-u, ali ne toliko konkretno u odnosu na različite programe. ERC e dolazi iz e, vrlo jedne temeljne znanosti do dokaza koncepta, mi imamo ERC i Pathfinder, znači koji je također sredotočen na istraživanja i onda imamo akcelerator, akcelerator za inovativne stata poduzeća i male i srednja poduzeća. Znači od samog ERC-a imamo znači dokaz koncepta, razvoj koncepta i onda akcelerator i tako dalje. Znači cijeli spektar, udaljujemo se od onih rigidnih bespovratnih sredstava na fleksibilnija i brža bespovratna sredstva i koje se mogu čak i obustaviti ili promijeniti. Mnogi od vas su mi se obratili, obratili se u odnosu na, na DARPU, na američka iskustva. Mislim da mi ne trebamo kopirati američko iskustvo, ali vidjeti što tamo funkcionira i te aspekte definitivno treba kopirati. Znači u DARPI imamo fleksibilnost, možete zaustaviti neko besporatno sredstva i prebaciti na nešto drugo. Ono druga stvar koja mi se tu sviđa da oni imaju programske menadžere. Znači postoje fleksibilni i dobri stručnjaci, programski menadžeri koji imaju dubinsko znanje o tom području i koji osiguravaju da se stvari događaju i povezuju one točke između inovatora. Ti stupovi znači, će biti povezani jedni s drugima i nadopunit će ih aktivnosti iz europskog istraživačkog područja. U europskom istraživačkom području eh, mi smo želi udvostručiti nešto, a predsjednik Busek je tu doista bio pokretač toga da E, uvedemo instrumente i profesor Busek je među prvima zagovarao da se to udvostruči i mislim da će biti vrlo ponesan na taj udvostručeni proračun za ovaj dio. To je važno za svaku zemlju u Europi, a ne samo za one koje primaju te instrumente. I vremenska ograničenja ne omogućuju mi sada da se pozabavim svim tim točkama, ali evo pokušat ću to u pitanjima i odgovorima. E, e, imamo prijedlog u partnerstvu, imamo prijedlog za partnerstvo, imamo brojna partnerstva pod različitim nazivima i e, pozivam da odradimo nešto jednostavnije. Prvo, trebamo biti otvoreni e, zato da imamo neke zaklade koje ranije nismo imali. Imamo tri vrste aranžmana. Jednu vrstu zovemo koprogramsko partnerstvo gdje radimo zajednički, ali svaki partner ulaže svoje financiranje. Drugo, imamo partnerstva sufinanciranja gdje e, skupljate financiranje kako biste dobili kritičnu masu. I treće, institucionalno partnerstvo kao što je Prima i drugi. Znamo članak 185 i 187. Time dolazimo do pojednostavljenja partnerstva i to je točka o kojoj sam želio raspravljati i reći vam koja su mišljenja i zašto to želimo činiti na taj način. I na kraju tu su sinergije. Prije nego što dovršimo taj prvi uvod želio sam reći da e, smo učinili nešto što je ključno za sinergije i u obzoru Europa i u zakonodavstvu o strukturnim fondovima svaki projekt koji se ocjeni kao izvrstan u okviru obzora Europu može dobiti automatsku podršku iz strukturnih fondova bez dodatne evaluacije uz istu stopu financiranja i istovremeno e, bismo izuzeli te projekte iz programa o državnoj potpori u suradnji s kolegama iz, iz glavne uprave Competition. Zatim, e, imamo takozvane eronece koji su imali određeni postotak iz obzora, 30% iz obzora i 70% iz nacionalnih sredstava. A sada ćete moći miješati e, financiranje iz obzora sa financiranjem iz strukturnih fondova. To je prije bilo mnogo teže, a sada će biti omogućeno. Evo, u pitanjima i odgovorima možemo dalje raspraviti neke pojedinosti. No, u svakom slučaju sada zahvaljujem e, svima koji su e, radili s nama na ovome, bili tu i kad je trebalo dati određene odgovore i u svakom slučaju tu su u ovim vrlo zahtjevnim vremenima za komisiju još zahvaljujem svim službama ovdje i generalnom direktoru i mislim da smo došli do vrlo dobrog rezultata s kojim smo vrlo zadovoljni i evo e, tu sam kako bi čuo koje su vaše daljne komentari i pitanja. Hvala vam povjereniče na ovoj prezentaciji da, jesmo, sastali smo se dosta puta i raspravljali o ovim pitanjima, no e, kad rasprava ima jedan drugi, drugi smjer kada je, imamo konkretan program pred sobom. E, pred nama su tri izvješća, imamo tri izvješća i tri glavna izvjestitelja. Jedan od njih je osobno ovdje s nama to je gospodin Kristjan e, Eller. Počet ćemo s njim. Hvala vam, gospodine povjereniče, dobrodošli u parlament. Mislim da e, e, smo, vi, vi ste predstavili vrlo inovativno izvješće post mislim da su i politički, politički način kako je to ostvareno isto je bio inovativan. U prirodi parlamenta jest da ćemo vas držati za riječ što se vaše ambicije tiče. Što se parlamenta tiče, mi smo pozorno e, čitali što ste objavili u smislu proračuna. Mislim 116 milijuna koje su utvrđene kao nešto što bi značajno moglo pridonijeti rastu u Europi. To je nešto što svakako i mi želimo postići i to je važno pitanje. Što se proračuna tiče, imam dva e, pitanja. Zbog prirode e, internih pregovora imamo dojam da 10 milijardi proračuna ide za poljoprivredu. Da, možda će tu dobiti e, drugačije. No, čini mi se da je to malo čuran signal u smislu istraživanja. Osim toga, podržavamo E, financijske instrumente koji su važni da se, da prevlada ona slavna dolina smrti. Ne želimo financijske instrumente koje bi politički mogli biti ugroženi. Zatim, jedan od glavnih prioriteta parlamenta je proširenje. Vidjeli smo značajno povećanje e, proračuna, no u smislu e, substance želi bismo vidjeti koja su, ograničenja. Ako gledamo proračun, da, proračun je povećan, ali i troškovi koji su uključeni u, e, u proračun su veći. A što se tiče e, open source clouda, znači tu je bilo velikih ambicija. mislim da ovdje u parlamentu postoji i namjera da se e, razmotri pristup od ozdo prema gore, a ne samo od prema dolje. A i druga su tu otvorena pitanja u odnosu na partnerstvo, na misije koje se spominju u nacrtu, strateško programiranje koje je novi izraz. Nije baš sasvim novi, ali ostavlja otvoreno mogućnost kako će se taj proces dalje razvijati. To je svakako nešto što trebamo pojasniti. I osim toga, važno je mješavina kontinuiteta i ambicije. A što se tiče partnerstva, imamo Clean Skies koji je vodeći projekt u svijetu u odnosu na euronautiku. Hoćemo li i dalje vidjeti razvoj tog projekta i kako? Strukturno vi govorite o sinergijama, ali e, nema baš toliko teksta o tim sinergijama u strukturnim fondovima. Znači kako će te sinergije izgledati? I zadnje pitanje vezane, e, bitno za ovaj parlament je pitanje e, rodne ravnopravnosti. E, imamo neke riječi o rodnoj ravnopravnosti, ali mi gubimo 60 tisuća inženjera u Europi na području istraživanja i čini mi se da ta moralna dimenzija i dimenzija ravnopravnosti u rodnoj politici naša strateška rezerva je da e, žene ostanu u tom programu nakon obrazovanja koje košta oko 300.000 eura, žene često ostaju u ovom području do pet godina, ne dulje. Znači što učiniti kako bi se osiguralo duže sudjelovanje žena u e, području e, znanosti. Evo, to su neki naglasci, a molim vas da se osvrnite na ta pitanja. Hvala lijepa. Gospodin Danjika je odgovoran za obzor Europa. To je deveti okvirni program. E, gospođa Cabazon Ruiz e, će ga zamijeniti i reći nam nešto u njegovo ime. Hvala lijepa. Smijem li iskoristiti ovu priliku da e, kažem i što ja o tome mislim? Evo, zamoljena sam da kažem sljedeće. On pocrtava tri stvari. U prvom redu potrebu e, ambicioznijeg proračuna ambicioznijeg programa. Čuli smo cifre i a parlament smatra da taj proračun treba povećati kako bismo ispunili ciljeve. E, on također moli da e, definitivno imamo e, jednomjerno sudjelovanje svih dionika u istraživanju. A Treće, da program mora biti konstruktivan i e, stvoriti dodanu vrijednost. Dodanu vrijednost koja će e, biti učinkovita. E, ona treba poticati društvo i svi moraju imati od toga koristi. Evo što ja mislim o proračunu, ne trebam više ništa reći i ja smatram da ga treba povećati. Kako bismo dostigli one ciljeve koje smo si srednjeročno postavili. U stupu 2 i 3 e, e, imamo e, povećanja cifri, ali ne vidimo ih u stupu 1. I u stupu 1 trebamo izvrsnost. Druga stvar, drugi stup – Malo me brine logika cijele stvari. Veza između konkurentnosti i veze sa industrijom. U stupu 3 imam također problema. Ne znam, ne bismo li mogli otvoriti program i napraviti e, klaster za uključivo društvo. Upravo znanstvenici i znanost E, naročito humanističke znanosti, da njih treba jačati i poticati. E, imamo nekoliko područja koji su privilegirana u odnosu na druga područja. E, na, ne znam, ne bismo li mogli definirati nadležnosti kako bi kvaliteta jednog projekta da ovisila o drugom. Ona mora međutim biti e, smatrana kao e, vrijednost sama za sebe. E, rade li se programi po klasterima ili po odborima? Kod klas, plavog klastera imamo nekih projekata koji gledaju u budućnost. Dakle, Moramo imati i plavo gospodarstvo. E, ne, ne treba sve voditi e, glavna uprava e, Mare. Trebamo i privatnog financiranja. sada nešto o zdravstvu, klasteru zdravstva Mislim da e, personalizirana medicina treba ići dalje, napredovati. Tu trebamo poticati e, istraživanje, ne samo platformu i logistiku, trebamo konkretnu e, politiku koja će se zalagati za proračun. I kao za, zadnja stvar, e, e, mala i srednja poduzeća. E, sada dolazimo u treću fazu. Tu je naročito važan kontinuitet. Mm, povjereniče, imate pravo, trebamo imati fleksibilno financiranje, ali mala i srednja poduzeća žive i od subvencija, ne samo od proračuna stoga mogu naročito trpjeti od oscilacija. Programi moraju biti tretirani specifično, svaki u svoje specifičnosti. Taj projekt može biti pozitivan za države članice, ali potrebna je revizija. Kod te revizije moramo uzeti u obzir da E, imamo zemalja kao poput Luksemburga koje te instrumente uopće ne trebaju. Kod e, e, sedam smo imali regije kao konkretne zemlje. Ne bismo li ovdje mogli postupati slično gdje bismo identificirali regije s posebnim problemima koje će onda imati naročite koristi od tih programa. Ne, ne trebamo uvijek samo gledati na izvrsnost, e, gledati na projekte koji će najbolje iskoristiti fondove. E, e, imam na umu nekoliko njih. To ću sve uključiti u amandmane. Predsjednik prekida izlagateljicu. Zadnja stvar mm, Govorili smo i o rodnoj jednakosti. E, te programe e, i te inicijative moramo primijeniti i na istraživanje kako bi e, smo ih zaista uzeli u obzir. Pozdravljam pojednostavljanje kod pana Čip. Za EKR govori gospodin Tošenovski. Izvolite. Hvala lijepa, hvala povjereniku što je opet došao k nama u naš odbor. On se bavi važnim temama poput financiranja, istraživanja i razvoja u budućnosti. E, naravno, to je pokretač e, za financijski okvir Evropske unije. Ja samo mogu reći da moj odbor podržava ovaj projekt. E, razvoj, istraživanje, inovacije, to je osnova za konkurentnost to je neophodno da, opsta, e, da budemo opstojni na svjetskom tržištu. Povjereniče, jako me veseli što ste prihvatili činjenicu da e, se možemo ugledati e, na SAD, ali ne možemo kopirati ono što se tamo radi. E, e, SAD e, ima potpuno drugačije uvjete od Europe. Tamo se ti programi razvijaju već desetljećima. Nova poduzeća koja posluju sa rizičnim kapitalom, to kod nas ne bi bilo moguće. Rizični kapital E, bi se mogao bolje iskorištavati u okviru ovih programa. On mora postati veći igrač na tom području. E, u usporedbi sa SAD-om Europa je uvijek e, išla putem da izbjegava rizike. Ali kod inovacija rizici uvijek igraju važnu ulogu. Nadvezat ću se na kolege i reći kako možemo dovesti privatni kapital u, u sve te programe. Oni moraju biti drugi izvor financiranja. To nisam potpuno shvatila iz vašeg izlazanja. Pozdravljam mm, povećanje u usporedbi sa drugim programima. Naravno, to je dobro došlo. Politička rasprava će se voditi u okviru e, na, europskog proračuna. Hvala za ovo povećanje. To je značajan korak na području istraživanja i znanosti. E, naravno, mi to podržavamo. E, A kod drugih programa imamo rezervacije. Kolega ima riječ za Alde. Hvala gospodine Buzek Povjereniče moje das, drago nam je što ste ovdje da pojasnite e, predloge komisije e, za obzor Europa. E, imamo mnoga pitanja, ali ja bih sad pocrtala jednu stvar. Fokusirala bih se na Europski inovacijsko vijeće. Kako će to funkcionirati u praksi? Što će biti ravnoteža između akceleratora i pathfindera. E, e, kakve će fokuse imati pod skupine? E, zajednički pothvati. Tu imamo još mnogo nesigurnosti, ali možda biste nam mogli dati neke podatke o, o, tom, o tome što koje će poruke dati komisija Kakav tajming ima, e, e, imamo u obzoru? Nadam se da će nam te nam dati pojašnjenja koja trebamo. Hvala lijepa gospođo za, na vašoj konciznosti i na jasnoći. Gospodin Dalunde ima riječ za zelene. Izvolite. Hvala lijepa pred predsjedniče. E, zahvaljujemo povereniku na dobrim e, prijedlogom u teškim uvjetima. E, možemo biti ponosni na mnoge dijelove prijedloga. Drago nam je da vidimo da izvrsnost u prvom planu, u središtu, veselimo se suradnji i sa komisijom i izvjestiteljima u Sjeni. Prvo pitanje, je klimatska akcija, revizija e, do, je pokazala da nismo postigli ciljeve. Imali smo cilj 35%, a e, dostići ćemo samo 30%. E, je, je li i 30% moguće? To zapravo u stvarnosti nije klimatska akcija Kakve zaštitne mjere predviđate kako bismo postigli cilj od 35% u sljedećem VFO-u? Drugo, e, imamo previše e, upisanih e, i previše projekata. Kako bismo mogli osigurati da države zaista povećaju svoje doprinose na 3%, što je cilj deklaracije iz Barcelone. I komisija i parlament e, žele ubrzati ovaj proces, ali e, e, vijeće zavlači stvari. Kako ćemo osigurati da dođe do sporazuma kako bismo 2021. mogli imati natječaj za projekte. Gospodin Silikiotis Zague ima riječ. U ume e, kluba GUE pozdravljam ko povjerenika sa što je došao u naš odbor danas popodne. Rekli smo i to opetovano da programi e, koji se provode sada uključujući i e, obzor Europa imaju pozitivne aspekte, ali i mnoge slabosti koje trebamo ukloniti vjerujemo da veze između privatnog sektora i e, sveučilišta znanosti da to često znači da istraživanja e, i rezultati e, istraživanja koriste samo privatnom sektoru, a ne svima nama. Mm, egoistični interesi prevladavaju, a ne dobrobit cijelog društva. Uvjereni smo da Europski parlament kao Europski parlament moramo osigurati da dobivamo bolje rezultate za novac koje ulažemo. Slažemo se da trebamo veći proračun. U ime Guema naša je molba jasna. Mi smo protiv E, i e, financiranja e, vojnog istraživanja. To će dovesti do veće militarizacije Europe i to će imati strašne posljedice. Htio bih također naglasiti da do sada u obzoru 2020. nažalost financiranje imam i dolazi financiranje iz izvora koji ne poštivaju ljudska prava. Govorimo o Izraelu E, koji e, drže palestinska područja pod okupacijom, ne poštuju njihova prava. Trebamo i temeljitu reform, temeljite reforme kad se radi e, o, projektima koji surađuju sa stvarnom ekonomijom i stvaraju radna mjesta. Kad se radi u pristupu sredstvima, moramo osigurati jednak e, pristup sredstvima svim državama članicama, a to sada nije slučaj. Znači da e, vrlo mala poduzeća i srednja poduzeća gube, nemaju isti pristup programima. E, ne mogu se natjecati sa velikim poduzećima, a to ne pomaže ovom obzoru. Hvala. Gospođa Kapel za ENF ima riječ. Hvala lijepa predsjedniče, hvala povjereniče što ste došli u naš odbor. Hvala lijepa na dobroj suradnji sa članovima parlamenta. Evo, vi ste model e, za, i za druge e, glavne uprave. Vi nam uvijek dajete važne i otvorene informacije. U, u sa poduzetničke strane mi se čine važna tri e, e, e, elementa. Istraživanje i razvoj moraju dobiti 100 milijardi eura u VFO. To je premalo, ali to ipak znači povećanje. To je važan signal, to je znak da mi istraživanju, razvoju i inovacijama pridajemo veliku važnost u Europi. To je pravi signal. Što se tiče poduzeća, e, točno je što ste rekli. E, kvalifikacija za obzor Europa će doprinijeti tome da e, i strukturne fondove možemo koristiti za sufinanciranje. To zaista trebamo jer je to važno da iskoristimo strukturu u državama članicama. E, nešto što bezuspješno raspravljamo već e, niz godina. E, moramo uložiti veća sredstva za uvođenje proizvoda na tržište novih proizvoda. Mala i srednja poduzeća za njih je taj program jako važan. Moja zemlja Euro, e, Austrija je imala mnogo koristi od e, obzora 2020. E, jako je pozitivno da ostajemo pri tri stupa i da povećavamo sredstva. Hoćemo li u obzoru Europe imati onu, onu odredbu 20% e, vezanih sredstava. E, e, hoćemo li i stalno evaluirati program i onda ga podešavati potrebama. i za tržište. To je naročito pozitivno za mala i srednja poduzeća. Pitam se da li ćete pa, pojačati Enterprise Europe Network ili oboje. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Hvala vam na vašim komentarima. Ovo čuli smo izvjestitelja i predstavnike klubova. Gospodin Martel, vi ste sljedeći. Hvala predsjedniče, hvala povjereniče. E, kolege su dali općenitu sliku, a ja bih htio zapitati za jednu precizniju stvar, neme ciljano ću e, zapitati nešto. E, Airbus i baterije istraživanje i razvoj je neophodan na evropskom, neophodni su na europskom nivou. E, Kinezi ulažu masivno u, u e, takove materije e, za pogon recimo aviona. Moramo pospješiti pristup fondovima malim i srednjim poduzećima E, smjer koji je komisija ima e, i to je tranzicija automobila na e, električnu energiju. Isto imamo fotovoltaične panele. Je li to potrebno poticati? Hvala lijepa. Gospodin Marija ima riječ. Pozdravljam e, povjerenika Moedasa i slažem se s vama da da je ovo uistinu važno područje i vrlo važna inicijativa. i ne trebamo imitirati SAD baš u svakom, svakoj stvari koju radi, ali trebamo nečega se sjetiti. Od 80. godine sa Bejdel zakonom e, Sjedinjene države e, su zapravo uvele um, položaj za američku industriju. Tako su patenti nešto čime se SAD bavi interno i mnogo je teže koristiti ih e, izvan SAD-a. Dakle, novac, javni novac koji ulažemo za europske patente trebamo e, osigurati da taj novac koriste europske kompanije unutar Europe i samo iznimno oni mogu biti dostupni kompanijama izvan Europe. Evo to je dobar primjer nečega što SAD radi. On štiti vlastiti novac, vlastita ulaganja, vlastitu dodatnu vrijednost i možda bismo mi trebali učiniti nešto slično u Europi. Dakle, provodimo istraživanje, trošimo novac na inovacije, na patente, a onda, i da, onda dopuštamo da ih američke kompanije koriste praktički bez naknade. Dakle, trebamo e, zaštitom naših patenata e, naprosto dovesti na se situaciju da imamo veći broj e, radnih mjesta u Europi i da se sve radi za, u korist Evropljana kolega Kohiček, podpredsjednik. Hvala vam, povjereniče. Dopustite mi nekoliko komentara, evo ovdje sam. Dakle, nadam se da vam ne smeta da govorim češki. Ako je problem, prebacit ću se na neki drugi jezik. Prvo mi dopustite da kažem sljedeće trebamo povećati postotak našeg BDP-a koji se koristi za istraživanje. E, dakle, 3% BDP-a koriste najbolje zemlje. Mi to možda ne možemo e, kopirati u smislu e, jednakih udjela. Međutim, kad je riječ o klasterima, oni trebaju biti otvoreni svima, a ne samo velikim državama članicama. Dakle, i srednjima i malima također treba ih uključiti. I to je važno i za malo i srednje poduzetništvo, kao i za male i srednje države. Kad je riječ o temeljnom istraživanju, ono daje zapravo samo nekoliko patenata, no važno ih je e, e, proizvoditi i stvarati kako bismo mogli ići naprijed. U klasterima smo možda previše usredotočeni na primjenu, a ne na temeljna istraživanja. Treće što želim reći, tehničke profesije i njihova privlačnost. Europa je u proteklih stotinja godina bila poznata po tome što je davala izvrsne stručnjake. Danas, međutim, dakle, danas vidimo da inženjeri, ljudi koji su tehnički educirani i potkovani, da oni naprosto, da ih nema, da ih je sve manje. Prema mom iskustvu, od stotinjak eh, diplomiranih tehničara, recimo inženjera ranije, danas ih imamo samo 20 ili 30. I na kraju, za budućnost Europske Europe potrebna je dekarbonizacija našega gospodarstva, i trebamo se usredotočiti na vodik, na pohranjivanje i drugih, e, drugih e, međufaza. Sve do tehničkih poboljšanja e, stanica vodika. Mi smo u to uključeni, međutim ne radimo dovoljno na razini Europe dogovoreno je da 1% naše energije treba doći upravo iz e, izvora vodika do 2020. Gospođa, e, dakle zadnja li govornica, gospođa Griffin, hvala vam na vrlo konstruktivnom dijalogu od kad ste postali e, povjereni, gospodine Mojedas. Ponovit ću komentare mojih prijatelja zelenih i osvrnut ću se na elektrifikaciju i Airbus. Hvala i vama na komentarima vezanim uz eh, Brexit i kako on zapravo kako za nikoga nije dobar. Moramo ulagati u inovacije ako želimo prednjačiti u Europi u energetskom sektoru u razvoju, to je povećanju broja radnog radnih mjesta. Hvala vam što ste posvećeni e, obnovljivim izvorima energije. I dakle, nužno je ulagati u cijeli proizvodni lanac, uključujući i e, širenje i evaluaciju. Mi smo se možda prije previše usredotočili na proizvodnju, a ne na istraživanje i razvoj ponavljam komentare nekih od kolega kad je riječ o rodnoj ravnopravnosti. Moramo i u tome biti bolji. I na kraju, Carlos, možda mi vi možete odgovoriti na pitanje na koje Ujedinjena kraljevina ne može. Koja će biti uloga Ujedinjene kraljevine u cijelom ovom procesu? Hvala vam. Nadamo se da ćete dobiti jasan odgovoran odgovor. Hvala svim kolegama na eh, ovoj raspravi. Imamo vrlo malo vremena, tako da trebamo biti dobro organizirani kako bismo sve e, završili zajedno s pregovorima e, u osam mjeseci. Nije lako i zato se trebamo dobro pripremiti. Strukturirani dijalog iznimno je važan jer u osam mjeseci trebamo sve završiti zajedno sa raspravama e, s predsjedništvom Eh, austrijskim i njemačkim. Gospodine povjereniče, imate riječ. Hvala predsjedatelju i hvala na vašim pitanjima. Zahvaljujem na svim kontaktima koje smo mi mogli do sada eh, uspostaviti i ja ću probati sustavno odgovarati na vaša pitanja. Christian prvo pitanje bio je proračun. Kao što sam već rekao, jesam li sretan sa rezultatima? Jesam. Je li to dovoljno? Nije. Međutim, što je tu je? Zaista mi je drago da se parlament bori i vi znate koji je moj stav o tome. U svakom slučaju mislim da je rezultat koji je postignut iznimno važan. Pitali ste me izravno o hrani i prirodnim resursima. Mi smo povećali dijelove proračuna jer ja smatram da su ti dijelovi naprosto bili premali u prošlosti. Ako pogledate druge klastere, kao što je klima, energetika ili mobilnost, 15 milijardi, primjerice u digitalnom području. Dakle, ono što želim reći je ako želimo digitalnu industriju u to usmjeriti u budućnost, pa recimo dvamo 15 milijardi, onda kada je riječ o hrani i prirodnim resursima, o ekonomiji, o tome što ćemo jesti u budućnosti, to uistinu je iznimno važno. Dakle, to je veliko povećanje, ali je ono bilo uistinu potrebno u smislu e, samih programa. Dakle, ponosan sam na to povećanje jer ono pokazuje našu ambiciju u komisiji i eto to sam vam objašnjenje želio dati kad je riječ o brojkama. Također ste govorili o proširenju, o dijeljenju izvrsnosti, o proračunu. Mislim da je to također vrlo važan element koji je pred nama bilo je pitanje načela, dakle moći udvostručiti ove te dijelove programa i mislim da je to nužno za brojne zemlje, tako da ćemo to nastavljati i smatram da trebamo povećavati zapravo raspon instrumenata. E, spomenuli ste i Open Science Cloud i mi moramo sada naprosto prijeći sa riječi na dijela. Ovaj Science Cloud treba postati naša stvarnost, trebamo ucrtati put prema naprijed, znati kamo želimo ići i zahvaljujem na vašem komentaru. Potom bilo je tu tehničkih pitanja vezanih u strateško planiranje ili strateško programiranje, kako ga god želite nazvati. Želim jasno reći da je ideja strateškog planiranja već postojala ranije i to je uistinu važno u smislu kretanja od pravnih dokumenata e, preko radnih e, zadataka do samog strateškog planiranja. Sada smo o tome više govorili zbog važnosti misija i načina na koje ćemo ih definirati u kontekstu kriterija no vaš komentar o strateškom planiranju je važan, treba tu biti jasniji kada eh, je riječ o strateškom planiranju u budućnosti, kako će ono biti i kako neće biti. I o tome treba više govoriti. Kada je riječ o sinergijama, hvala na vašem komentaru. Sam eh, tekst će biti u programu strukturalnih fondova, a nije bio u našem e, prijedlogu koji sam detaljno izložio. No bit će u strukturnim e, programima u strukturnim fondovima, tako da ćemo e, ondje to moći vidjeti. Dakle, to možda nije vidljivo ovdje. Kolega Krišan Eller je to primijetio, dakle da u prijedlogu nije toliko detaljno izloženo, ali će biti vrlo detaljno izloženo u programu. Potom se javilo pitanje e, Solidad, Tereza, kad je riječ o rodnoj jednakosti, velika odluka koju ćemo morati u budućnosti donijeti odnosi se na to da mi znamo kako su e, politike vezane uz rodnu jednakost funkcionirale u nordijskim zemljama i oni su funkcionirali kada ste zaista na njima inzistirali kada e, su one sadržavale više od samo navedenih ciljeva, kada se naprosto na njima inzistiralo i mnoge su žene, znanstvenice se pojavljivale na našim panelima i osjećale se uistinu dobro Naime, na panelima je 40 do 50% žena i e, sudionice su zapravo se dobro osjećale jer je to bilo okruženje koje je bilo drukčije nego okruženje u njihovim zemljama. Tako da želim reći, mnogo smo toga napravili, ali želim biti još ambiciozniji, tu možete računati na mene. Pitanje Solidada, komentari također. Odgovorit ću vam prvo kada je riječ o proračunu. Naravno, zadovoljan sam s ovim što imamo, ali on može biti ambiciozniji. Dakle, treba imati saveznike u parlamentu e, koji će pomagati da države članice razumiju koliko je proračun važan. Broj 100 je zapravo simbolični broj. I zbog toga se nadam da će države članice shvatiti poruku. Gospodin Nike imao je pitanje o e, državljanstvu i ono je isto vrlo važno. I zbog toga su misije važne. Jer misije koje su vezane uz e, znanost žele uključiti e, građane. Oni se moraju s time poistovjetiti i ja ću se time baviti i u budućnosti. Dakle, kako bolje građanima Um, objasniti što misije radi. Također ste pisali, pitali vezano u stup 1 i povećanje. Ako pogledate sve stavke proračuna i upitate se koja je najveća stavka. Kada ih sve pogledate, vidjet ćete da je uh, Europsko istraživačko vijeće uistinu najveća stavka. Dakle, pazili smo da najveća stavka za cijeli program e, bude u stupu 1. No, kao što sam već na početku rekao, teško je birati, no mogućnost da imate e, istraživačko vijeće i da mu dodijelite najveći, zapravo najveću stavku je bilo ključno. Govorili ste i o društvenim izazovima društvene e, znanosti, društveni izazovi su iznimno važni. Ako pogledate detaljnije naš prijedlog, vidjet ćete da ima mjesta na kojima smo intervenirali. Primjerice, e, budućnost u kojoj socijalni element je važan u smislu zaštite demokracije, društvene promjene, društvena otpornost. Dakle, sve su to elementi koji su vrlo dobro definirani i treba ih držati e, i dalje u programu. Treba znati da ovaj dio sa društvenim izazovima Dakle, kad je riječ o malom i srednjem poduzetništvu, e, ono je iznimno važno za e, Europsko inovacijsko vijeće malo i srednje poduzetništvo bit će uključeno u akcelerator kada je uh, riječ o tom instrumentu. Dakle, neće nestati nego će se poboljšati. Dakle, imam sad, osjećam pritisak od predsjedavajućeg, ja ću još malo uh, nastaviti kako bih odgovorio na sva pitanja. A onda možemo razgovarati zapravo u četiri oka. Dakle, rizični kapital, to je bilo jedno pitanje. Vi znate koliko sam ja branio um, rizični kapital i tu imamo fondove sa jednom godinom, jedan euro um, iz javnog sektora, dobijemo tri eura iz privatnog sektora. Dakle, taj u tom programu smo već odabrali e, menadžere, e, potpisao sam prvi ugovor i sada oni trebaju zapravo prikupiti taj privatni dio sredstava iz privatnog sektora. Prije nekoliko dana bio sam u Pragu i e, zaista sam zadovoljan sa situacijom s poduzetnicima ondje. Gospođo Drinka, pitali ste vrlo detaljno pitanje o akceleratoru također. Mislimo da ćemo tu kao i u istraživačkom vijeću e, bit će pristup e, od prema gore. Dakle, instrument za malo i srednje poduzetništvo u fast track procesu će ići u smjeru akceleratora. I tu možete vidjeti podjelu, koju, način na koji smo to smislili podijeliti. Gospodin Dalunde je pitao nekoliko vrlo važnih pitanja o aktivnostima vezanim uz zaštitu, to jest uz klimatsku situaciju. Dakle, cilj i dalje postoji. Vaše pitanje je doduše bilo teže pitali se što se događa, zašto ne ispunjavamo taj definirani cilj. Razlozi su bili e, brojni, ali e, mnogo brojna e, istraživanja se nisu tu računala. Tako primjerice projekti RCA vezani uz klimatske aktivnosti nisu bili vidljivi zato što su bili koncipirani od prema gore. Dakle, moramo uložiti veći napor. Vi ste spominjali mehanizme, zaštitne mehanizme i mi u to vjerujemo i želimo tu uložiti veći napor. Tako ćemo i, u, nadam se, imati i misije vezane uz klimatske aktivnosti. Govorili ste i o vijeću, nadam se da ću imati vašu podršku. Zatim gospodin Silikiotis. Pitali ste o prijenosu e, privatnog, e, javnog i akademske zajednice. To je vrlo e, važno, otvoreni podaci, otvoreni pristup svemu što je javno. Dakle, porezni obveznici moraju imati otvoren pristup svemu, podaci i sve ostalo ne smije biti zatvoreno samo i rezervirano za privatni sektor, nego za sve. Rekli ste da ste protiv e, militarizacije, no to nije dio naše rasprave jer e, obzor e, Europ je civilne prirode, a ne vojne, tako da u tom smislu uvjeravam vas da ćemo ostati onakvi kakvi smo i sada i neće biti riječ o militarizaciji. Govorili ste i o različitim zemljama Eh, znanost mora biti eh, način na koji ćemo premostiti sukobe. Moramo se sa svakom zemljom, eh, zemljom koje su u teškim situacijama, dakle u svakoj situaciji trebamo koristiti znanost kao most. Gospođa Kapel, hvala vam na vašoj stalnoj podršci i hvala na vašim riječima. Mislim da sinergije koje ste spomenuli su iznimno važne za budućnost. Naime, imat ćemo strukturalne fondove i e, obzor Europe i nije samo riječ o temeljnom istraživanju. Govorili smo o cilju od 20% koji nije ovdje u ovom prijedlogu, no ako pogledate e, kako smo do sada radili, vidjet ćete da smo e, bili bolji od tog cilja, primjerice kod malog i srednjeg poduzetništva. Dakle, možda nismo samo naveli konkretan cilj u naš prijedlog, e, i to ste dobro primijetili, ali nismo ga naveli jer ga zapravo ne trebamo. Gospodin Eduard Mahta. Pitali ste me nešto to e, što mislim da je to e, e, to je izazov emisija baterije to je upravo to kad bih mogao imati u, u Europi emisije da možemo reći da smo stvorili baterije za avione prvi na svijetu i tu bih imao nešto što ljudi shvaćaju. E, e, kad ljudi e, čuju najbolja baterija, ne znaju točno čemu to služi. Imamo taj, tu nagradu za najbolje baterije. Imaćemo u raspravama tu ideju o baterijama. To je vrlo dobar primjer. Zatim imamo gospodina Marijasa e, sa njegovim pitanjem. Ja mislim da moramo biti recipročni. Umjesto da kažemo da želimo štititi sve, mi želimo štititi i naše građane. A najbolji način da to učinimo je reciprocitet s tim zemljama. Ako osiguravam reciprocitet, ako ja učinim nešto za nekoga, a ta osoba to ne učini za mene, onda ja s tom osobom ne želim poslovati na tom području, želim reciprocitet. E, gospodin Količek, hvala vam. Ja sam nedavno bio u Pragu Govorili ste o različitim točkama kao što su tehničke profesije i tako dalje. Ja ću odabrati samo jednu koja je važna. Nemam vremena naime proći kroz sve što ste spomenuli, a bilo je vrlo značajno. Kako stvoriti veću privlačnost za tehničke profesije? Mislim da moramo pokazati da su danas E, tehničke profesije djeci važne, da su one danas ključne za njihov život. ako e, razmotrite digitalni svijet, morate raditi na tim profesijama, stvoriti veze između e, umjetnosti, znanosti i tehničkih profesija. Morate osigurati određenu razinu atraktivnosti, osigurati da to djeci bude zabavno, privlačno, i e, to želimo osigurati unutar naših programa također. I na kraju Tereza, ne mogu odgovoriti u ime vlade Ujedinjene kraljevine, ali ću samo reći da je u našem predlogu vrlo jasno da smo mi otvorili vrata e, Ujedinjenoj kraljevini, ta vrata su otvorena i to je sasvim jasno u ovom predlogu. Ja sada čekam e, na reakciju Ujedinjene kraljevine jer način na koji e, smo se pozabavili u vezama sa trećim zemljama je vrlo jasan i to je nešto na čemu možemo raditi s obzirom na budućnost Ujedinjene kraljevine. Hvala. Žao mi je što sam prekoračio vrijeme. Hvala. Ovo je bila fantastična brzina i vrlo precizni odgovori. Hvala vam na svim vašim odgovorima. Hvala što ste spremni surađivati s nama i mi smo spremni. Spremni smo na vrlo težak posao. Mislim da i trebamo to sve okončati i nadam se da će sve biti u redu. Hvala vam povjereniče. Uh, dear friends, ladies and gentlemen, you see, we are going from... Dragi prijatelji, eh, evo idemo s teme na temu, a sve teme su izuzetno značajne. Dragi prijatelji, molim vas, ako netko ne želi eh, biti ovdje, što, što naravno nije pristojno, ali ako želite otići, odite što je prije moguće. Žao mi je što to moram reći, ali mi moramo započeti jer nemamo mnogo vremena. Dragi prijatelji, sljedeća tema, točka 7 na našem dnevnom redu je razmjena mišljenja sa gospođom Marijom Gabriel, Europskom povjerenicom za digitalno gospodarstvo i društvo, kao dio našeg strukturnog dijaloga uključujući e, novo usvojene zakonodavne programe u okviru vfo e, a Nemamo mnogo vremena, digitalni znači program i digitalni dio Connecting Europe Facility instrumenta za povezivanje Europe, znači e, digitalni program i digitalni dio CEF-a. cef EFA, znači instrumenta za povezivanje Europe. To su one teme koje su važne za nas. Moguće otvoriti raspravu i u drugim pitanjima, ali vremena baš nema. Stoga, dragi prijatelji, molim vas da govorite sažeto. Zamolit ću gospođu povjerenicu da započne s uvodnim dijelom. Hvala lijepa predsjedniče, dragi zastupnici zastupnice, hvala što ste mi dali ovu priliku da imamo razmjenu mišljenja što pokazuje kako je važno da radimo zajedno e, i parlament i komisija, naročito s odborom ITRE. Ovo je vrlo važna tema. E, sada e, se angažiramo za sljedeća desetljeća. Komisija daje prijedloge za sljedeći VFO u ovom ograničenom vremenu e, važno je da ovi prijedlozi dovedu do značajnih promjena u Europi. Stoga smo predložili moderan proračun koji definira prioritete Unije. U, tom proračunu e, digitalno područje ima važno mjesto, a e, to se odražava na proračunskim linijama imamo jedan koherentni proračun, strateški proračun za ovo područje. Ova o, ulaganja e, e, su, e, idu u sve zemlje članice jer samo zajednički pristup može učiniti Europu snažnijom i konkurentnijom. Međutim, to ne možemo postići bez podrške parlamenta. Stoga vas pozivam na suradnju i podršku. Dati ću vam viziju, moju viziju Europe e, koja će se reformirati u digitalnom smislu. To je e, vrlo važan napor, napor naročito u kontekstu Brexita. Taj napor moramo učiniti jer bez ulaganja e, E, će naši građani mnogo izgubiti. U prvom redu govorimo ovdje e, o digitalnoj podršci. U ovom e, VFO-u imamo četiri glavna elementa za to područje. Radi se o novom programu Digitalna Europa, financiranje digitalnog istraživanja i razvoja, Karloš eh, je eh, upravo o tome eh, govorio. Digitalni stup za CEF i mediji Kreativna Europa. Ponosna sam da mogu podcrtati da po prvi puta u jednom proračunu Europske unije imamo program koji će afirmirati izvrsnost u Europskoj uniji u digitalnoj tranziciji. E, imat ćemo važna ulaganja za naše strateške kapacitete kako bismo povećali konkurentnost Europe e, što će koristiti svima. Ulaganja e, neće se preklapati s onim što radimo u istraživanjima i razvoju, niti sa strukturnim fondovima. Ideja je jednostavna E, Europa mora dobiti digitalne kapacitete koji će e, odgovarati sadašnjim potrebama. Stoga moramo ulagati u važne tehnologije. I e, digitalna transformacija mora služiti građanima. Moramo brzo djelovati. Zašto ta ulaganja moraju doći iz proračuna? jednostavan je odgovor E, tržišne snage nisu odgovarale, odgovorile na potrebe e, digitalne ere. E, stoga moramo privući ulaganja u cijeli sektor ekonomije. Mm, stoga naš proračun mora intervenirati i popuniti ovu prazninu na području ulaganja u digitalnu Europu. Znamo E, Kina ili SAD su ulagali i to imali su ogromna ulaganja, a Europa do sada nije e, na to odgovorila. Mm, mm. Ako 9 e, milijardi eura predstavlja napar u kontekstu aktualnog proračuna, to je ipak e, mnogo manje od proračuna naših konkurenata i svako smanjenje bi bilo rizično e, dovelo bi u pitanje naš razvoj Stoga moramo dakle povećati ulaganja i ja vjerujem u naše kapacitete da to učinimo. Moramo maksimizirati učinak, moramo koordinirati e, naše napore i dati pozitivne signale za e, javna i privatna ulaganja u fondu za digitalnu ekonomiju će povećati naše kapacitete u tehnološkim ključnim područjima. E, povećat će njihovo proširenost e, i u javnom i privatnom sektoru. Moramo se boriti za buduću konkurentnost. Moramo ostati vođe u pet područja E, visoka performansa, umjetna inteligencija, e, kibersigurnost, digitalne sposobnosti i kapaciteti i najbolje korištenje e, digitalnih kapaciteta i interoperabilnosti. Moramo postići vidljive rezultate. Umjetna inteligencija će nam donijeti povećanja za na europski BDP. Mi moramo u, u, u tome od, odigrati važnu ulogu. A što se tiče kibernetičke sigurnosti, Europa, mora postati vođa e, do, u tome do kraja sljedećeg VFO-a. Razvit ćemo i e, numeričke, e, e, naime digitalne kompetencije naših sugrađana. Moramo Evropsku uniju učiniti zemljom poduzetništva u digitalnom dobu. Drugi, drugo područje je novi program za digitalno istraživanje i razvoj tu ćemo povećati sredstva e, to jest dati ćemo 16 milijardi eura. To je potreban signal kako bi naši istraživači i ulagači nastavili e, biti vođama u istraživanju i inovacijama na digitalnom području. Moramo e, u stvoriti sve uvjete kako bismo e, se suočili sa novim izazovima. Moramo razviti e, digitalne, generičke e, tehnologije u robotici, na primjer, a u otpornosti i kibernetičkoj sigurnosti to je također važno područje E, što se tiče otvorene znanosti, moramo biti otvoreni in, e, elektroničkim infrastrukturama, poticati inovacije koje su revolucionarne. To su neki ciljevi koje smo si postavili. Što se tiče povezanosti, connectivity, e, CEF, digitalni CEF će biti treće područje podrške. Naravno, e, sa novim kodeksom elektroničkih e, komunikacija zahvaljujem predsjedniku Buzeku, izvjestiteljima e, i drugima. Mi sada dajemo poruku da imamo sredstva za veća ulaganja, privatna i ulaganja za CEF. Zahvaljujem vam na vašem odličnom radu. Kad govorimo o ulaganjima, znamo da imamo još mnoge praznine. Do 2025. E, e, treba ćemo 150 milijardi eura plus ono što smo već e, namijenili za to područje. Moramo E, također naglašavati prekograničnu e, dimenziju kao i e, tržišta koja još zaostaju. Moram, moramo stvoriti fizičku infrastrukturu za širokopojasne tehnologije velike brzine. Modernizacija prijevoza, energetike i javne uprave e, će do, doprinijeti svim tim našim ciljevima i e, imat to će doprinijeti razvoju e, održivog gospodarstva. Široko pojasni transmisije su također važne. Moramo Eh, podcrtati važnost povezanosti. 3 milijarde eura smo za to predvidjeli ovaj novi CEF eh, će biti imati prekograničnu eh, prirodu. Imat ćemo koridor 5G, Wi-Fi for you i to će biti po pokretač razvoja, naročito e, u bolnicama i u školama. E, povećat ćemo i domaćinstva sa e, tim brzim mrežama. Invest EU je tu važan i strukturni fondovi koji će dati ambiciozni doprinos kako bismo uklonili rizik digitalnog zaostajanja. Um, e, buduća ulaganja e, za e, kreativnu Europu će povećati konkurentnost našeg audiovizualnog sektora. Mm, tu imamo niz digitalnih tehnologija, najmodernijih tehnologija moramo e, također pojačati kulturne veze između Evropljana jer to e, je dio naših temeljnih vrijednosti. Time se e, mi reklamiramo i u trećim zemljama E, do 2028. E, moramo imati konkretne rezultate kako bismo e, zaštitili naše proračune. Ja u tome računam na vašu podršku jer Europa zaslužuje prvo mjesto u modernizaciji i digitalnoj transformaciji koja će koristiti cjelokupnom društvu. E, a sada sam spremna saslušati vaša mišljenja, vaše prijedloge. Hvala lijepa. Hvala vam, e, gospođo. Vrlo jasan govor, jasna prezentacija nije, nemamo baš puno vremena za oba ta programa, znači Digitalna Europa i Instrument za povezivanje Europe i se odgovorni i za jedno i za drugo, za digitalni dio Instrumenta za povezivanje Europe, dakle CEFA. gospođa izvjestiteljica Angelika Mlinar e, je izvjestiteljica za program Digitalne Europe. Hvala vam gospodine predsjedniče, hvala vam gospođo povjerenice na prezentaciji što ste s nama. Kao izvjestiteljica za program Digitalne Europe pozdravljam prijedlog komisije i želim ga opisati kao vrlo eh, pozitivnu obvezu i potrebnu E, mislim da smo dosta u toj digitalnoj utrci izgubili na zamahu u proteklom desetljeću. Zahvaljujem službama komisije koje su e, surađivale s nama od e, izdavanja ovog prijedloga. Sigurna sam da će naša razmjena sljedećih tjedana i mjeseci biti vrlo učinkovita program 9,2 milijarde eura koji će u konačnici započeti za tri godine. Dosta pritiska je na Europskom parlamentu i službama parlamenta i zahvaljujući različitim razmjenama tijekom zadnjih semestra, osobito na tehničkoj razini i komisija i parlament obvezali su se ispuniti svoj dio posla što je prije moguće. Ovo će biti dakle sada posao u okviru dolazećeg austrijskog predsjedništva koji je digitalno, digitalni program, digitalnu agendu već stavio među svoje prioritete. Dok čekamo na poziciju vijeća oko mogućnosti da se ubrza taj zakonodavni put, do 2022. E, e, nadamo se da će biti da će budući međuinstitucionalni pregovori biti razvijeni na e, pravovremen način i kroz zajedničku suradnju želimo našim investitorima osigurati predvidljive scenarije i osigurati kontinuitet financijske podrške istraživačima, studentima i svima koji rade na različitim područjima. Zahvaljujući dijalogu e, s komisijom već smo razjasnili nekoliko otvorenih pitanja, no nekoliko pitanja ostaje nerješeno budući da e, nisu svi predlozi e, objavljeni u isto vrijeme. Velik nam je izazov praktično funkcioniranje sinergija različitih programa ili izravno upravljanje europskih agencija. Želim ukazati na neke elemente. Prvo su super računarstvo. To, tu trebamo bez okljevanja nastojati e, razviti te kapacitete e, među najjačim e, računalima u tom smislu. Većina ih ne pripada Europskoj uniji. Devet, a od onih koji su u Europi, devet ih pripada Ujedinjenoj kraljevini, a njihova sudbina je još uvijek neizvjesna. Zatim imamo nastojanja privatnih eh, investitora i sada imamo prijedlog oko europskog zajedničkog poduhvata eh, koji je došao prije ovog digitalnog programa kako bi se osigurala sinergija među stupovima i koordinacija odgovarajućih agencija. Možemo li očekivati sporazum o, da se uskoro postigne sporazum o tom zajedničkom eh, E, sporazumu, e, poduhvatu. Zatim što se tiče ciljeva vezanih uz sigurnost, e, novo tijelo bi trebalo biti odgovorom. Možete li vi, gospođo povjerenice, reći koji je indikativno vrijeme za objavu novog prijedloga i ako je moguće koja će biti uloga nize u odnosu na to novo tijelo. Treće, o umjetnoj inteligenciji. Umjetna inteligencija je već e, u e, prethodnim programima rada bila ključna, osobito u robotici i tu su privatna ulaganja bila od ključnog značaja i naravno javno-privatna partnerstva, a i najveći e, dio 100 najvećih institucija e, za e, umjetnu inteligenciju koje su europske institucije. Umjetna inteligencija je spremna za poduzeća, velika poduzeća se natječu u patentima za intelektualno vlasništvo i tako dalje, no sektor poduzeća još nije spreman e, za to kako bismo E, zapravo iskoristili koristi umjetne inteligencije, e, aplikacije, e, odnosno koristi su veće za, zapravo za manje, manje poduzeća. I zato pozdravljamo ideju digitalnih hubova koje će biti pristupačni malim i srednjim poduzećima. U komunikaciji o umjetnoj inteligenciji u travnju smo imali invest investiciju od dodatnih 1,5 e, milijardi eura u okviru obzora 2020 i komisija će e, surađivati sa državama članicama na koordiniranom planu oko umjetne inteligencije koje treba usuglasiti do kraja ove godine. Komunikacija je uspostavila nove digitalne e, hubove posvećene ovom području umjetne inteligencije. Kada 2021. započne digitalna Europa, da li će ti postojeći hubovi preuzeti nove funkcije koje im daje digitalni program i da li će onda proširiti svoju nadležnost na druge ciljeve, osobito na horizontalni cilj jačenja naprednih digitalnih vještina. Evo, to bi bio moj glavni fokus u tom kontekstu. I na kraju, program Digitalne Europe treba katalizirati privatna ulaganja i maksimizirati učinak e, e, europske omotnice za ova E, za ove e, nastojanja. Mi e, ne želimo zamijeniti i nadomjestiti nacionalne ulaganja niti, u, niti zanemariti privatna ulaganja imamo ograničenje u odnosu na subjekte koje nadziru treće zemlje, ali to je samo za područje takozvane kibersigurnosti. Mi moramo uzeti u obzir i e, nepoznatu sudbinu Ujedinjene kraljevine i implikacije toga, ali općenito treba osigurati jasni okvir, EU okvir, kako bi se ocijenila odgovornost trećih zemalja koje sudjeluju e, u programima kibersigurnosti i e, vidjeti da li ovakvu ocjenu proširiti i na druge ciljeve programa. E, pozdravljam prijedlog komisije i radujem se e, plodonosnoj suradnji sa izvjestiteljima o sjeni. Hvala vam, gospođo izvjestiteljice. A sada predstavnici političkih e, klubova, kolega Pol Rubik. Da, ja bih e, želio čestitati povjerenici Marije Gabriel. Mislim da je ovo odlučujući dosije za budućnost i ako uspijemo da digitalno zajedničko tržište doista postane digitalno zajedničko tržište, mislim da smo e, onda e, dobili, odnosno pobjedili politika naravno e, dopušta i dalje brojne oligopole u državama članicama, a e, onda oni e, upravljaju tim dijelom posla. Vidjeli smo također da su i telekomi izgubili na području Wi-Fi-a. Bogu hvala, ova konkurencija zahvaljujući telekomu je imala snažnu podršku i dobro se razvila. I sada se zapravo radi o tome da je stoja izradila određene tehnologije, odnosno strategije, takozvane silos i pipe strategije. E, naime, određeni silosi su tu odlučujući u tim silosima. Realni e, svijet se odražava u digitalnom svijetu. Ovdje nam je stalo i do toga da trebamo osigurati digitalni identitet i to trenutačno radimo putem SIM kartica, možda email adresa. No, e, da li i to odgovara, vremenu da naš identitet osiguravamo samo putem email adrese ili SIM kartice? Za ne bi trebale postojati još druge platforme koje će omogućiti e, da e, se osigura naš identitet i na druge načine. Ono što je e, ispravno spomenuto, pored ovih aktivnosti u silosu, imamo takozvane e, pipe aktivnosti, 5G, fiber, e, različiti postupci dobivanja dozvola koji su potrebni i sve to treba ubrzati, osobito kod e, prekograničnog planiranja koji igra važnu ulogu. Moje pitanje je kako će izgledati horizontalna e, suradnja između Bereka, Enise i svih drugih agencija Postoji li tu analitika komunikacije između naših agencija? Jesmo li e, sa tim takozvanim strojnim učenjem, zar nismo već vidjeli tko s kim komunicira i zar ne bi bilo potrebno otkriti e, te prostore i u našim institucijama i agencijama potaknuti ovakvu suradnju. Ovaj Communication Europe je definitivno naš e, središnji izazov. Hvala. Hvala kolege. Kolega Zorinjo, izvjestitelj sjeni za SND. E, hvala. E, želim e, pozdraviti povjerenika. Digitalni program koji ćemo mobilizirati predstavlja veliku priliku priliku da Europa ne padne u sekundarnu ulogu u toj globalnoj utrci. E, u ime SND-a kao izvjestitelj u sjeni ja ću učiniti sve kako bi parlament, komisija i vijeće izišli sa odgovarajućim odgovorima na pitanja naših građana. Ne možemo e, razgovarati o tome što je u programu, pa ću se fokusirati samo na jednu točku, a to je povjerenje. Govorimo o 9,2 milijarde eura i tako dalje, ali važno je, gospođo povjerenice, da civilno društvo, civilno društvo s kojim moramo surađivati, da nam vjeruje i to me dovodi do e, takozvanog e, Wi-Fi for you ili EU e, u srpnju u Strasburu možete doći jer raspravljat ćemo upravo na tu temu. I osjetljivost tog pitanja. Mi moramo iznaći rješenja za te probleme. U članku 8 mislim da možemo iznaći način da osiguramo kontinuitet za Wi-Fi for you. E, imamo e, novac koji je na raspolaganju tih 25 milijuna, ali e, lokalna tijela se žele uključiti, a mi možemo i za neka druga tijela koja nisu bila uključena u prvom programu osigurati im mogućnost sudjelovanja. Gospođo povjerenice, možemo li pridobiti povjerenje ljudi? E, što više povjerenja ćemo imati, više ćemo osigurati e, prednosti od tih ulaganja. U ime ECR-a gospodin tašinovski Hvala vam gospodine e, povjereniče. Gospođo povjerenice, e, gospodine predsjedniče, e, dobrodošli e, ovdje u odbor. Drago mi je što sam imao priliku čuti vaša razmišljenja Kratko ću sada predstaviti kako zamišljam digitalnu agendu za budućnost. Pritom ću e, na nešto upozoriti iz vlastitog iskustva. U zadnjem financijskom razdoblju upravo sam i ja bio izvjestitelj za CF e, i za digitalni CEF. Govorili smo o brzom internetu i u nekom trenutku e, taj, taj e, kurs e, prema budućnosti nije bio tako jasan, taj pravac nije bio tako jasan. Razgovarali smo dugo godina kako to ugraditi u zakonodavstvo, no rezultat toga sada, dvije godine kasnije, dalje nije jasan. Brzi internet je za Europu važna tema i treba dobiti podršku o kojoj ste govorili no pritom e, taj pravac e, mora biti sasvim jasno definiran. Ja ću biti izvjestitelj u sjeni za super računarstvo, već sam sada zadužen za te temu i vidim određene teškoće iz vlastitog iskustva. U Češkoj se upravo iskušavaju ta super računala koja mogu funkcionirati u svjetskoj konkurenciji. E, to e, mogu biti super računala koja će se sastojiti od više dijelova koja bi se trebala financirati iz javnih sredstava kod takvog projekta moramo brzo djelovati, to moramo odmah pokrenuti jer u protivnom e, taj projekt neće opstati u postojećim mehanizmima. Što se koreksa tiče, koreks je značajno pojednostavio naše zakonodavstvo, osobito na digitalnom telekomunikacijskom području. Međutim, znamo da bez privatnih e, investicija neće ništa ići. No kako ćete to osigurati? Često govorimo o toj temi. No, kako postići taj, e, taj veliki e, preokret? i želim vam uspjeh kod ovog programa. Nadam se da će on biti uspješan. Hvala. Evšen, a sada gospodin Dalunde u ime zelenih. Gospodine, e, gospođo povjereniče, e, ovaj vaš program doista je, e, pokazuje put u budućnost što je bitno. Što se tiče komentara, vidimo da je umjetna inteligencija i superračunarstvo u prvoj liniji, ali vještine infrastrukture u drugoj. Kako ćemo koristiti tu E, superinteligenciju e, i umjetnu inteligenciju ako, e, ako ne funkcionira infrastruktura, brzina, veze i sl. To su važni čimbenici stvaranje zajedničkog tržišta i veća fragmentacija. Odgovarajuće E, podrška širokopojasnim mrežama sa ciljem osiguranja 100% povezanosti. To su sve dobri i važni koraci. U, na području e, vještina e, činimo li dovoljno kako bi naučili našu djecu kako razlikovati informacije od dezinformacija, što postoje sve važnije u europskoj areni. Mislite li da se tim problemom bavite dovoljno i na odgovarajući način? Nedavno je komisija pokrenula zakon o kibersigurnosti, no resursi e, koji su dodijeljeni agencijama za tu zadaću su zapravo nedostatni. E, činjenica da su udostručeni ništa ne znači ako smo udostručili gotovo ništavna sredstva. E, I Zatim što se tiče e, e, društva, društva koje je moguće hakirati i gospodarstva koje je moguće hakirati, to nije e, prihvatljivo. Treba nam nešto drugo. Hvala. Barbara Kapel u ime NF-a. Hvala, hvala gospodine predsjedavajući, hvala gospođo povjerenice. Vi ste prva povjerenica koja ima svoju vlastitu programsku liniju i to je doista pokazuje koliko je važno područje e, digitalizacije. Zatim tu je tih 9,2 milijarde eura s kojima raspolažete. E, e, na, u tri fokusna područja superračunarstva, a e, umjetna inteligencija i kibersigurnost, kao što su kolege rekle. Naravno da će biti potrebno i privatno financiranje što se tiče superračunala. Znamo što se događa u Aziji, u SAD-u. Europa ide putem podrške kvantnoj tehnologiji to opet ima visoku razinu sinergije upravo sa superračunalstvom. Tu je i umjetna inteligencija i, mislim da u tom smislu imamo dobru mrežu u Europi. Na području kibersigurnosti kolega je spomenuo da mislim da proračun nije dovoljan za provedbu svih mjera koje su e, potrebne u Zakonu o kibersigurnosti. Toga, stoga vas molim za neka pojašnjenja kako će to ići dalje sa nacionalnim e, centrima kompetencije NISA i tako dalje. E, možda sve to možete kratko objasniti. Pored programa za digitalnu Europu danas je spomenuti i drugi najvažniji program na području digitalizacije, a to je CF, CEF, e, instrument za povezivanje Europe znači i širenje sirokoposne mreže, digitalne infrastrukture, što je enormno važno. Bez digitalne infrastrukture neće biti moguće provesti sve ove druge korake, bez obzira da li se radi o 5G ili Wi-Fi for you za sve evropljene, bilo, bilo da se radi o umjetnoj inteligenciji i tako dalje. E, na sreću CEF je povećan za 47%, e, ali digitalna e, infrastruktura je samo e, manji postotak cijelog tog proračuna. Da li ćete vi poduzeti korake i mjere? Jasno, trebaju nam e, brže postupci davanja dozvola za prekograničnu infrastrukturu. I da li ćete sa državama članicama stupiti u kontakt kako biste pokazali da širokopojasna brza mreža koja pokriva cijelu državu je nevjerojatno važna za osiguranje konvergencije u Europi. Official uh, project and proposal. Naš uh, službeni prijedlog za proračun sljedeće godine mm, zapravo predviđa više novca za Enisu. To je bio službeni prijedlog o kojem se uh, glasovalo u odboru, tako da je vrlo važno uzeti ga u obzir. Hvala vam. Svi drugi govornici a imam dva kolega na listi. Edward Martel i gospodin Kohniček. Izvolite. Hvala predsjedniče, hvala povjerenice na vašem izlaganju. Ni, niste me potpuno uvjerili, mada je proračun e, naš manji od Kine i SAD-a. E, ipak mislim da je to velika svota novca i e, tekst koji smo pripremili o kibernetičkoj sigurnosti e, još ne odgovara potrebama sigurnost, svi smo na istom nivou. E, svi moramo osiguravati naše podatke ne smijemo zaostajati za našim konkurentima, za, za Kinom i SAD-om. Kina stalno nastoji kupiti europska digitalna poduzeća, kupiti njihovu visoku tehnologiju. To moramo spriječiti. Eh, imali smo jedan eh, virus eh, na wi for Čini mi se da tu imamo amatarizam. Ko prvi dođe njegova djevojka. Hoćete li početi s istim pravilima ili ćete to malo profesionalnije raditi? Jaromir Kohliček, Show. Pa Možem re ja bih također postavio jedno pitanje. E, internet e, velike brzine u cijeloj Europi, e, ne samo u velikim gradovima, već i u ruralnim područjima. Kako ćemo to postići? Hvala lijepa. Izvolite povjerenice, imate riječ. Čekamo vaše odgovore. Hvala predsjedniče. E, zaista zahvaljujem svim e, govornicima na njihovim komentarima. Gospođo Mlinar, hvala na vašim pitanjima. E, ona su zaista pertinentna. Veselim se našoj suradnji Vidim da su svi ovdje za ovaj program Digitalna Europa. Što se tiče pitanja koje, su, koje ste postavili, bilo je i drugih e, e, komentara o HPC-u. sjećate se, e, na početku smo imali E, sedam e, država članica koji su sudjelovali, sada ih imamo 20. Imamo zajedničku europsku inicijativu. Sada finaliziramo pod bugarskim predsjedništvom zajednički pothvat, joint undertaking. Moramo imati e, jasna pravila upravljanja, pravo glasa i tako dalje. Ono što je važno za nas, to je da ne e, izgubimo iz vuda mala i srednja poduzeća. Ne možemo da HPC bude rezerviran samo za elitu. On mora biti dostupan svim državama članicama, svim poduzećima. Stoga e, ćemo e, uložiti 2,7 milijarde europa E, e, eura za e, sudjelovanja malih i srednjih poduzeća. To je, su ulaganja koja će dakle njihovu, njihov pristup sredstvima. Što se tiče pitanja povezana sa digitalnim inovacijama. Mi sada financiramo projekti, projekte koji se već provode. A, a u, u sljedećem e, e, sljedećoj fazi ćemo financirati razvoj čvorišta. Imaćemo operativna čvorišta e, u, i tako udružiti snage moramo imati e, e, mrežu između tih digitalnih čvorišta. E, ne smijemo preklapati ulaganja, udvostručavati napore, ali ova nova tehnologija mora biti smislena. Gospođa Mlinar je pitala kako možemo povećati digitalne kompetencije. Želimo u svakoj regiji Europe imati jedno e, čvorište, e, jedan hub. E, već sam potakla to pitanje u mom timu i reakcije su vrlo pozitivne. Ali računamo na vašu podršku E, kibernetička sigurnost je e, također važno pitanje. E, ENISA imamo jasno definiran program. Mm, imamo program već od 9. svibnja. Slijedit ćemo ovu direktivu koja je prvo zakonodavstvo na području kibernetičke sigurnosti što se tiče ENISE. Mm, E, neću e, sada e, duljiti o tome. Želimo pojačati operativne kapacitete Enise, moramo povećati broj osoblja. U prijedlogu smo dali mogućnost državama članicama da traže od Enise da identificira ranjive točke i onda E, imamo mogućnost intervencije. E, Enisa neće ići iznad svoga mandata. Što se tiče e, novog jednog entiteta, ne imat ćemo jedan centar za kompetencije u svakoj državi članici i to će potaći ulaganja u, razvoj kompetencija. Enisa jedan dio osoblja će biti u Briselu i to će biti operativno osoblje koje će biti zaduženo za razmjenu informacija. Također bih govorila o suradnji između Enise i drugih agencija to počinje upravo sada. To je e, jasno e, nešto što nismo prije rješavali. E, tek imamo mjesec dana od kad smo potpisali memorandum razumijevanja između raznih agencija kako bismo razmjenjivali informacije i kako bismo mogli nastaviti izgradnju otpornosti u kibernetičke sigurnosti i kibernetičke sigurnosti. E, ja govorim o enisi na svim sastancima. Nove tehnologije su tu, e, trebamo ih što prije e, koristiti. To pitanje će to je pitanje zaista e, središnje pitanje za mene. E, projekt Wi-Fi for you. E, što se događa sa Wi-Fi for you? Moram reći, mi smo postali žrtva svog uspjeha. Nikad nismo imali toliko veliki interes od strane općina za evropski projekt kao kod ovog projekta. U dva mjeseca smo dobili 18 tisuća e, e, upisa od lansiranja tog projekta. E, dobili smo tri, u pet prvih sekundi smo dobili 3500 registracija. E, dakle, vidite kako to je izazvalo veliki interes. E, dakle, e, općine su vrlo brzo reagirale. Međutim, tu i vremenski pomaci su tu odigrali u svoju ulogu mm. Mm naše načelo, ko prvi dođe, njegova djevojka. E, to načelo, međutim, nije bilo ispoštivano jer nismo imali e, dobrih uvjeta za to. Stoga smo odlučili da prvi poziv e, poništimo. Međutim, želimo da postupak ne uspori naša nastojanja i naš projekt. E, e, e, do 15. svibnja smo dobili određeni broj prijava i oni će dobiti odgovore do prosinca. Želim reći svim općinama koje su se već upisale, registrirale, da to ne moraju ponovno učiniti. One su već tu ali ćemo ih samo zamoliti e, da pritisnu na dugme i e, potvrde svoju kandidaturu. E, budući smo imali ove neke probleme, moramo sada nastojati da pokrijemo više općina. Možete računati na moju potporu. E, dakle da taj Wi-Fi for you zaista funkcionira. E, to je simboličan projekt. Što se mene tiče, ja bih htjela da u rujnu imamo još više općina koje će dobiti voucher, da to zaista funkcionira i da nastavimo E, braniti jedan projekt koji će pokazati da zaista smo sposobni da tako nešto tehnološki napredno i provedemo. Ja se ispričavam za ove e, tehničke neprilike koje smo imali u provedbi s tim, e, u prošlosti s registracijom. Međutim, to se neće ponoviti. Što se tiče E, digitalnih kompetencija. U e, programu Digitalna Europa e, predvidjeli smo 700 milijuna eura za stručnjake smo bili predvidjeli 350 milijuna, sad smo to povećali na 500 milijuna ono što pokušavamo napraviti e, ide u koordinaciji sa drugim upravama, sa drugim povjerenicima, e, na primjer e, programom Erasmus. Digital Opportunity Scheme je još jedan projekt koji želimo provesti E, imat ćemo stažiranja studenata, to će biti jedan prekogranični e, projekt. Tu već imamo mnoge ponude poduzeća koje žele u tome e, sudjelovati. I vi trebate popularizirati tu inicijativu. E, moramo privući sve studente, e, ne samo studente e, informatike, već i studente iz drugih područja što se tiče e, e, Digital Education Action Plan, tu smo već pre, da tu imamo Wi-Fi for you u školama, imamo i programe za nastavnike. E, to kažem u, u zakradama. Više od 25% naših mladih ljudi kažu da nemaju povjerenja u svoje nastavnike. Prema tome mi moramo osposobljavati i nastavnike, imati programe za njih. U ovom programu to ta, to dodatno obrazovanje e, nastavnika nije nešto segunarno. E, mi imamo pet područja e, u kojima e, Europa mora napredovati i stoga imamo ova strateška ulaganja e, u digitalnu infrastrukturu također želimo mnogo više ulagati što se tiče privatnih ulaganja u onim bijelim zonama Imamo razliku između ruralnih i urbanih e, e, područja. E, dakle, ruralna područja su za sada još zapostavljena, međutim, taj ćemo manjak nastaviti popuniti. Moramo govoriti i o pravnoj sigurnosti E, to je upravo ono što radimo u novom e, kodeksu elektroničkih e, komunikacija. To su mjere koje će napredovati u sljedećih nekoliko desetljeća. I tu računamo na suradnju svih triju tijela Europske unije, komisije, parlamenta i vijeća što se tiče umjetne inteligencije, to je tema koja je vrlo važna za sve nas. U našim strategijama o umjetnoj e, strategiji ili za umjetnu strategiju mi smo i identificirali tri dimenzije koje su vrlo važne. U prvom redu pojačati tehničke kapacitete industrije zato trebamo ulaganja. Cilj je jasan do 2020. milijarda eura za to. E, tu ćemo imati, e, mobilizirati ćemo i privatna i javna ulaganja. A e, za sljedeće desetljeće ćemo imati 20 milijardi godišnje u tim ulaganjima E, trebamo rješavati socioekonomska pitanja, e, učinak na tržište rada. E, tu moramo opet imati čvorišta za digitalne inovacije. Moramo odgovoriti na sektorska pitanja i sektorske potrebe moramo e, dati dodatnu vrijednost europskom e, pristupu. To su e, moramo obratiti pažnju etičkim pitanjima i pravnim problemima. Imamo jednu grupu stručnjaka na visokom nivou, 52 stručnjaka koji će na tome raditi. Imamo radnu skupinu sa predstavnicima država članica i ja sam i s njima razmijenila mišljenje. E, jasno je da umjetna inteligencija daje ogromne prednosti, ali moramo uzeti u obzir i strah građana da će zbog umjetne inteligencije izgubiti zaposlenje. I time se trebamo pozabaviti. E, mala i srednja poduzeća, digitalna čvorišta, u Artificial Intelligent Demand Platform eh, i na tome radimo. Imaćemo razmjenu mišljenja, imamo eh, pristup algoritmima. Sve su to elementi koji već postoje. Eh, umjetna inteligencija se vrlo brzo razvija i, i moramo reći da je to šansa za Europu da opet postane vođa na tom području. Ali moramo imati svoj vlastiti e, pristup. E, on taj pristup sadrži i socio, e, socijalne elemente, ne samo ekonomske elemente. Veselim se suradnji sa gospođom Mlinar. Ne znam da li sam odgovorila na sva pitanja, nadam se da nisam ništa zaboravila. Pitanje kibernetičke sigurnosti još jedno. E, certificiranje. Imamo povjerenje u parlament da će dobro odraditi ovaj posao koji e, e, nam predstoji. Nismo u kibernetičkoj sigurnosti ostavili sve u rukama država članica E, imamo e, agenciju ENISU, imamo sustav certificiranja. E, tu igraju ulogu i industrija i države članice. Kibernetička sigurnost je zajednički posao i Evropske i Unije i država članica. Međutim, napor moramo koordinirati Prema tome, e, imamo sve potrebne elemente, ali mi e, predlažemo i ove centre e, kompetencije u, u državama članicama, a u Briselu će funkcionirati i raditi centar izvrsnosti mm, Naravno, e, sve e, te probleme rješavamo postupno, e, hoćemo izbjeći ad hoc rješenja. Nadam se da sam odgovorila na većinu vašim pitanja. jako dobro, hvala vam lijepa. Nemamo puno vremena ali e, dali ste nam vrlo precizne odgovore, zato sam, smo vam zahvalni. Računamo na suradnju u budućnosti, predstoji nam mnogo posla. Sutra u 10 sati glasanje u Itreu. Hvala lijepa, vidimo se sutra u 10 sati. Hvala.